immediately. Dame i gospoda, molim vas, zauzmite mjesto, mi ćemo sad početi s radom. Dobro jutro i dobrodošli na našu sjednicu pod odbora za sigurnost i obranu SEDA. E, dnevni red e, ovog sastanka vam je unaprijed dostavljen i htjela bih vas podsjetiti da je da se naša sjednica prenosi živo preko interneta, a prijevod e, Prijevodni režim ste također vidjeli, dakle sve se prevodi na jezike članova pododbora. Sad bih vas lijepo pozvala da usvojimo dnevni red. Ako nema nikakvih primjedaba, onda smo time usvojili dnevni red. Do kraja sastanka imamo vremena, dakle mi predviđamo da završimo sastanak prije 13 sati, a do 12.30 možete još podnijeti bilo kakve primjedbe ako ih imate ili rezerve u odnosu na naš sastanak koji smo prošli, koji smo održali u veljači, 26. veljače. Ako ne, onda bi mi, e, ako nemate nikakvih primjedaba, onda mi odobravamo zapisnik sa te sjednice. A sada dozvolite da pozdravimo naše goste, veleposlanika Jaceka Bijalice, posebnog izaslanika za neširenje, za pitanje neširenja oružje za masovno, e, masovno uništenje i za razoružanje. Ja bih voljela odmah riječ dati gospodinu Bilici kako bi nam prezentirao evropsku, evropsko stajalište i to koordinirano, usklađeno evropsko stajalište u odnosu na pitanje neširenja oružja za masovno uništenje, posebno nuklearnog i pogotovo sada nam treba to prezentirati jer to je vrlo aktualna situacija jer je pred nama revizijska konferencija koja bi se trebala u Njorku održati negdje ove godine, negdje kasno proljeće, posvećen upravo dakle, reviziji dosadašnjeg sporazuma na širenju nuklearnog i ostalog oružja za masovno uništenje. Izvolite, gospodin Bjacek. Hvala, madam predsjedavajuća. Dakle, kao što smo već rekli, ta konferencija bi se trebala držati u sjedištu, glavnom sjedištu UN-a između 27. travnja i 22. svibnja 2015. Dakle, to kao što se zna, to je revizijska konferencija o neširenju nuklearnog oružja je sasvim sigurno najvažniji događaj ove godine na području neširenja nuklearnog oružja. Isto tako znamo da je ta tema već bila 10. veljače 2015. u Strasboru tema rasprave u parlamentu sa eh, uz nazočnosti potpredsjednice Europske komisije Frederike Mogherini koja je visoka predstavnica za sigurnost i vanjske poslove. I osim toga 29. siječnja se o tome govorilo ovdje u ovom pododboru s, usudjelovanjem sudjelovanje kolege pod šefa gospođe Klare Gambe, čitavog odjela za neširenje nuklearnog oružja. Ovogodišnja, zapravo pozicija Europske unije o tom pitanju se trenutno još dovršava u našoj službi za vanjsko djelovanje i 20. travnja ove godine, nadamo se da ćemo to objaviti, ali sada da ne prejudiciramo odluke vijeća, dozvolite sljedeće napomene. Sva oružja za neširenje nuklearnog oružja su vrlo važne u europskoj e, strategiji mira i sigurnosti. U prosincu 2003. smo usvojili dokumente u vezi s tim. Evropska unija teško radi na univerzalizaciji tog pitanja i nada se da će se implementirati relevantni međunarodni ugovori kao i adekvatni instrumenti. Također, mi financijski podupiremo sve međunarodne organizacije koje se bave implementacijom tog sporazuma za neširenje nuklearnog oružja, u ovom konkretnom situaciju IAA, Međunarodna agencija za nuklearnu energiju sa sjedištem u Beču. E, ovaj ugovor o kojem mi govorimo o neširenju nuklearnog je zapravo temeljni kamen na kome se temeljni kamen, na kome se kompletna ta politika svjetska temelji. Evropska unija je preuzela obveze da sačuva taj ugovor o neširenju kao glavni prioritet i multilateralni instrument za održavanje međunarodnog mira, sigurnosti i stabilnosti. Prvo je vrlo važno ponoviti da Evropska unija ostaje bez ikakvog okljevanja i pri svom stalištu i podupire sva tri stupnja tog velikog svjetskog ugovora. I Evropska unija nastavlja promovirati sveobuhvatan i dubinsku provedbu akcijskog plana za provedbu ugovora o neširenju nuklearnog oružja i koji predstavlja zapravo taj put implementacije predstavlja naš glavni plan rada i na revizijskoj konferenciji će to tako biti koja je pred nama. Osiguravajući implementaciju 64. akcijskog plana je zajednička odgovornost svih supotpisnica ugovora o neširenju. Evropska unija zajedno sa zemljama članicama podupire provedbu akcijskog plana i ne samo kroz diplomatske akcije i misije, nego i kroz praktični trening i konkretne operacije, što je možda i najvažnija karika u jačanju sporazuma. Što se tiče nuklearne energije, mi i nuklearnog razoružanja, mi podupiremo stajalište svih članica da se ubrza nuklearno razoružanje u globalnim uvjetima. Evropska unija pozdravlja značajno smanjenje koje je do sada postignuto uzimajući u obzir posebnu odgovornost država koje su imale najveće arsenale nuklearnog oružja, a to je naravno Ruska federacija i Sjedinjene američke države. U tom kontekstu pozdravlja indikacije za napredak daljnje na tom području i ostaje pri da traži daljnje smanjenje nuklearnog arsenala, uključujući strateško i nestrateško, raspoređeno i neraspoređeno oružje na konferencijama na revizijskoj konferenciji će se nastaviti sa izgradnjom povjerenja, povećanjem transparentnosti i jačanjem i dakle insistiranje na daljnjoj verifikaciji stanja sa arsenalima do sada. Mi, Evropska unija potiče i nastavak multilateralnih e, rasprava i razgovora i pregovora, pogotovo o razoružanju još postojećih nuklearnih arsenala. Također, ostaje još uvijek jedan veliki razlog za brigu da postoje članice koje još uvijek nisu pristale na nastavak daljnjih pregovora o razoružanju i smanjenju svog dosadašnjeg arsenala. Isto tako e, se insistira na transparentnom korištenju svih materijala bilo za nuklearne izrade bez obzira u civilne ili vojne svrhe. ulaz, stupanje na snagu kompletnih protokola dodatnih akcijskog plana ugovora o neširenju nuklearnog naoružanja ostaje i dalje prioritetom za Europsku uniju. Mi naglašavamo da sve zemlje trebaju dijeliti odgovornost kako bi spriječile da se bilo kakav nuklearni incident dogodi. Moramo naravno dozvoliti da su nastavku diskusija o važnosti nuklearnog naoružanja i nuklearnog arsenala je došlo do različitih mišljenja koje su iznesena. U prosincu 2014. je u Austriji, u Beču, organizirana jedna velika humanitarna konferencija, ako bi puno zemalja nije, nisu sve zemlje članovale, sudjelovale, većina zemalja se zauzimala za to da korak, dakle, jedan postupan pristup će najviše, najvećim plodom uroditi u nuklearnom razoružanju, pogotovo u multilater, u gradnji multilateralnih blokova država kojima je zabranjeno korištenje bilo kakvog materijala iz kojeg se mogu stvoriti, dakle visoko nuklearni materijali za vojnu upotrebu. U raspravljama o nuklearnom oružju i nuklearnom razoružanju Evropska unija shvaća koliko su ozbiljni izazovi i koliko su velika prijetnja međunarodnoj sigurnosti. Pokušavamo naći diplomatska rješenja za to i naglašavamo da bi međunarodna zajednica trebala biti vrlo budna i prozorno pratiti sve. Isto tako smo priznajemo da je e, sistem sigurnosti i sigurnosnih jamstava koje je IAA razvila, jedan od glavnih temelja te buduće sigurnosti Europske unije i cijelog svijeta pred nuklearnim prijetnjama. Isto tako predviđamo situacije i predviđamo metode rada ako dolazi do neusklađenosti i neslijeđenja odreda akcijskog plana za neširenje i za razoružanje. Europska unija izrazila žaljenja što do sada nije bilo moguće sazvati konferenciju o uspostavljanju jedne zone oslobođene od nuklearnog oružja na Bliskom istoku. U cijelosti pozdravljamo nastavak rada na tome i pozdravljamo sve neumorne napore koje su mnogi uložili u svjetskoj zajednici upravo na uspostavljanju takve zone. Kako bi poduprli tu važnu situaciju, Evropska unija organizirala čitav niz događaja, forume, seminare 2011. u Briselu sa visoko rangiranim predstavnicima svih država iz te regije, Bliskog istoka. A u lipnju prošle godine jednu radionicu za izgradnju kapaciteta ovdje u Briselu također za diplomate sa Bliskog istoka iz čitave šire regije gdje im se omogućilo da steknu, dakle da dobiju direktno iskustva iz prve ruke da im se prenesu, naime onih ljudi koji su upravo radili iz Europe i iz cijelog svijeta stručnjaka na uspostavi povjerenja u toj nemirnoj regiji Bliskog istoka i radili na tome da se tamo zaista provede jedna u budućnosti od nuklearnog oružja potpuno slobodna zona. jedan dio zemalja želi, je već se i pristupilo kao potpuno zemlje bez ikakvog nuklearne energije našim naporima. 2. travnja 2015. visoka predstavnica za vanjske poslove i iranski ministar vanjskih poslova koji rade također na problematičnom pregovorima s Iranom su u Ženevi objavili svoju izjavu kako bi osigurali da sporni uranski nuklearni program zbog kojeg je cijela država podvrgnuta teškim sankcijama zaista ispuni sve uvjete inspekcije IAEA i da se pokaže da ne obogaćuju na razinu više nego što je to potrebno za civilne svrhe. Uvjereni smo da će taj važni događaj imati jedan vrlo pozitivan utjecaj na kompletnu atmosferu i nastavak našeg procesa u vezi konvencije o neširenju nuklearnog oružja. Također problem je i u Bliskom istoku što i Sirija mora još ispuniti čitav niz E, uvjeta kojim je postavljeno u suradnji sa IAO. A također imamo još, imamo naime još niz drugih izazova, recimo koji, kao što su nuklearni tekst, testovi koje je Sjeverna Koreja provodila i provodi stalno. Zatim, Evropska unija spremna je da da svoj potpor, potporu svim strankama koji imaju neotuđivo pravo da razviju proizvode i koriste nuklearno nuklearno ne oružje, ali nuklearnu energiju u civilne, isključivo miroljubive svrhe. E, mi podupiremo i koncepciju odgovornog razvoja miroljubivog civilnog korištenja nuklearne energije, naravno uzimajući u obzir najviše zaštite sigurnosti. Nuklearna sigurnost je jedan stari prioritet Evropske unije. Nuklearna sigurnost, summit o nuklearnoj sigurnosti je dao već vrlo važne temelje za buduću izgradnju jedne sigurnosnog pejsaža, jedne sigurne situacije za korištenje nuklearne energije u svijetu. Evropska unija i dalje ostaje posvećena ciljevima navedenim i u cijelosti odaje priznanje svim naporima i vrijednom radu među IAEA, dakle Agencije za nuklearnu energiju iz Beča. Također, mi smo svjesni ozbiljnih posljedica i teških incidenata koji su se događali globalno i zbog toga mislimo da zbog nuklearne sigurnosti treba nastaviti jedan globalni dijalog kako bi se spriječili u budućnosti takvi incidenti kakvih je bilo i izbjegla jedna kontaminacija koja je dugotrajna i opasna za mnoge. Mi se nadamo da će ova revizijska konferencija se održati u jednom sigurnom okruženju, iako znamo da postoji čitav niz daljnjih prijetnji koje su upućene pogotovo iz terorističkih krugova, a imamo isto tako, dakle, vidimo što nam govori i zadnje vrijeme, a to je da je došlo do apsolutno agresivnih napada na teritorijalni suverenitet i integritet zemalja članica supotpisnica diljem svijeta. U tom kontekstu Evropska unija želi ohrabriti sve da, treba, da sudionike revizijske konferencije da trebaju raditi na jednom sveobuhvatnom ishodu koji će pridonijeti svjetskoj stabilnosti i miru. Europska visoka predstavnica je izrazila namjeru da osobno sudjeluje na toj konferenciji kao i čitav niz drugih ministara i visoko rangiranih dužnosnika iz naših zemalja članica. Osobno uvjerena sam da ćemo pod vodstvom alžirskog veleposlanika koji će predvoditi konferenciju, moderirati i postići naše visoke ciljeve. Predsjednik konferencije računa sa potporom Europske unije da se to postigne. Mi smo inače isto tako u cilju priprema za veliku konferenciju nedavno održali i priredili jedan workshop, radionicu o tim temama neširenja i razoružanja u Alžiru. Amerika, Rusija, Austrija, Brazil, Japan, Južna Afrika, samo da navedem neke od zemalja članica, sudjelovale su na tom, u tom radne skupini. E, hvala lijepo, a sada otvaramo diskusiju. Hvala vam lijepo, veliposlaniče. Ja bih sada... vi ćete uzeti riječ sada. Da, vrlo kratko, ja zapravo imam jednu izjavu samo. Mislim da je politika neširenja nuklearnog naoružanja, barem u Europskoj uniji, E, naišlo na jedan široki, da ne kažem sveobuhvatni konsenzus i nismo čuli niti u parlamentu ni bilo među našim vladama zemalja članica bilo kad bilo kakvu sumnju ili odstupanje od tog. Prema tome mislim da možemo potpuno i bez zadrške dati punu potporu e, gospodinu Bjelskom kao predstavniku konferencije. Hvala. Hvala. Gospodine Kan, riječ. hvala. Želim zahvaliti našem gostu što je podijelio svoje misli s nama. Imam dva pitanja. Prvo, što se tiče odnosa Indije i Pakistana, zato se smatra da je to najopasnije nuklearno eh, mjesto za nuklearni sukob. Znamo da je bilo tu više ratova, da Kašmir ima najveću koncentraciju vojske na svijetu. Dakle, što mi još možemo napraviti kako bismo se postarali da tamo ne dođe do novog rata koji bi mogao izazvati nuklearni rat između tih dviju zemalja. A drugo pitanje, ja već neko vrijeme vidimo što se dešava na Bliskom istoku, koja je jako nestabilna regija. Tamo smo puno toga radili, puno toga je rađeno s Iranom, glede ovog nuklearnog pitanja. Dakle, koja je točno poteškoća kako bi što je to što spriječava da cijelo bliskoistočno područje bude mirno, što se može napraviti kako bi se uklonilo to i kako bi Bliski istok bio oslobođen od e, nuklearnog naoružanja. Hvala. Hvala, gospodin Van Orden. Naš hvala predsjedavajuća. Naravno, svi mi podržamo rad na neširenju, odnosno na ugovoru o neširenju nuklearnog oružja i na konferenciji, ali ne smijemo izgubiti iz vida gdje su pravi problemi. Ja sam u svojoj zemlji primijetio da imamo one unilateralne ideje o razvržanju koji ponovo se vraćaju snažno vidimo škotsku kampanju Ujedinjene kraju. To je nešto što vam podsjeća na 50. 60. godine. Primijetili smo također e, kako Rusija poseže za sličnim političkim oružjem danas kada prijeti zemljama, prijeti nuklearnim napadom, Toliko o ruskoj politici. Dakle, puno su to, brojni su to odjeci iz prošlosti, no moja prava briga jesu nedržavni čimbenici i njihova sposobnost da dođu do nuklearnog materijala i do fizijskog materijala i da se osposobe dakle da E, ili naprave nuklearno oružje ili neko prljavo oružje što bi takozvano prljavo oružje koje bi moglo izazvati strahovite katastrofe. Dakle, koje su vaša mišljenja? Mi smo jako dobri kada treba da se sam, sami sebe bičujemo Znate, u zapadnim demokracijama puno vremena provodimo agonizirajući i kukajući sami nad sobom, a svo to vrijeme vani su prave opasnosti kojima bismo trebali pridati određenu pozornost. Dakle, htio bih čuti od vas koliko se pažnje tome poklanja. A ovo što je gospodin Kan rekao, naravno, pitanje Kašmira jest zapravo ako Pakistan prestane slati teroriste i druge preko e, granične crte u, prestane ih slati u Indiju. Da, svjestan sam e, koliko je agresivna politika vođena tamo. Ako bi se to prestalo, onda bi e, bilo puno bolje. Jedan od najopasnijih ljudi je AK Kan, koji je bio jedan od najodgovornijih za mnoge loše stvari koje su tamo dogodile. Naravno, e, imamo mi tu i Iran koji je na dobrom putu da e, napravi nuklearno oružje, dakle, upravo zahvaljujući i njemu. I ja mislim da e, je velika odgovornost na Pakistanu, ali ne bih htio da pokrenemo sad raspravu ovdje o Pakistanu, ali evo, s obzirom da ste vi pokrenuli pitanje Pakistana, nadovezujem se samo. Hvala. Gospodin Sabajos, izvolite. Gospodin Sabajos. Jako je važno da se vodi ova rasprava. Za nas je jako važno da steknemo pravi dojam o tome što bi Europska unija trebala napraviti. Evo sačkat ću da se stave slušalce. Dakle, jako je važno raditi na ovome. Još uvijek imamo 16.000 nuklearnih e, glava u svijetu i to je velika opasnost. Imamo, izloženi smo velikim opasnostima da dođe do nezgoda. Čuli smo što se desilo u Fukushimi sa strahovitim posljedicama po Japan i okolno područje. a te posljedice će ljudi spaštati još desetljećima i, zamislite dakle, evo, to je ilustracija onoga što može izazvati nuklearna nesreća ili nuklearna eksplozija. Ja sam iz područja koje je bilo ugroženo prije 30 godina e, nesrećom iz Černobila. Još uvijek živimo e, pod tim strahom i posljedicama. Ja sam u i Švedske, dakle ono što se dešava nakon nuklearne eksplozije ne utječe na e, direktno susjedstvo, već i na druga područja, ovisno o tome gdje kiša pada. Dakle, humanitarne posljedice su nešto o čemu trebamo puno više razgovarati i trebamo izgrađivati argumentaciju na temelju takvih elemenata kako bismo prestali e, koristiti nuklearno oružje na temelju ovih humanitarnih razloga. Imali bismo Danas imamo puno manje siguran svijet nego ranije. Prije smo bili sigurni da se za, neće posjedati za nuklearnim oružjem, ali danas je opasnost puno veća da će u jednom trenutku netko posegnuti za tim oružjem. Dakle, jako je žalosno. Čini mi se da ovaj parlament nije došao do sporazuma o zajedničkoj rezoluciji u kojoj bi iznio, bila iznesena naša vizija o tome kako mi percipiramo nastavak rada na konferenciji o neširenju nuklearnog oružja. Ja nisam naravno odustala od nade kako ćemo uspjeti doći do sporazuma o takvoj jednoj rezoluciji. Tim prije što ne znamo da li će samo vijeće doći do zajedničkog stava. Imamo brojne različite stavove u različitim zemljama i nakon krize Ukrajine imamo sad svim drugačiju situaciju. Ovdje se puno više govori sad na, o naoružanju umjesto o razoružanju u svim našim zemljama. I s te točke gledišta stav parlamenta o ovom pitanju je tim važniji. Ako se bojimo uporabe nuklearnog oružja, onda moramo biti jako jasni s tim u vezi i moramo biti i glasni i to reći vijeću i svim sudionicima rada konferencije. Znam da će Klaus Bishop biti na toj konferenciji. Od mene je tražio da vam prenesem njegovu veliku zabrinutost glede nepostizanja tog sporazuma o rezoluciji. Imali smo jako dobrih rezolucija ranije u ovom parlamentu. Evo imali smo jedan dobar 2010. i 2013. na zadnjim konferencijama e, o neširenju nuklearnog naoružanja. Dakle, nema nuklearnog oružja. Dakle, nema nikakva razloga da se ne izraze taj stavovi prije konferencije. Gospodin Kan je želio odgovoriti gospodinu Van Ordenu. Izvolite, imate riječ. Hvala. Samo želim reći sljedeće kolegi Jeffreyu. Kada sam se javio za riječ, spomenuo sam Indiju i Pakistan i poteškoće koje se tiču Kašmira. Da, ja slažem s vama, mogli bismo provesti par sati razgovarajući o toj temi koja je složena, ali ne mislim da je bilo pošteno stati na ovome što ste vi rekli, jer eh, dok mi možemo razgovarati o tome koliko je Pakistan eh, sudjelo u tim aktivnostima, možemo isto tako i tvrditi da je sama Indija, eh, da ni sama Indija nema čiste ruke u tome svemu, da ona sudjeluje u događanjima u Pakistanu, Nepalu, u separatističkim pokretima. Dakle, imam ja brojne argumente koje mogu iznijeti. Ali ne želim se nabacivati ovdje ko je gori, Indija ili Pakistan. Ja e, u mom interesu da Kašmir bude, da se nađe rješenje kako stanovništvo Kašmira moglo odlučiti što oni hoće. Ja bih želio to doživjeti jer mislim da je to strašno što se dešava. Ogromna je e, opasnost tamo koja vreba na svijetu. Indija ima 55 milijuna ljudi koji žive ispod razine siromaštva. Dakle, htio bih da vidim da se ti resursi koriste za poboljšanje njihove kvalitete života, a ne da ginu. Ostvarenje napretka je... Evo, mi smo vidjeli u Europskoj uniji kako se napretkom može bolje živjeti, a ne ratom. Dakle, treba zajedno to raditi i ostvariti napredak. I to sam htio reći. Hvala. Hvala, gospodine Kan. Gospodin Veltmans. Najveća hvala. Ispričavam se što sam malo kasnila, ali dobro, došla sam sa sastanka jednog drugog odbora, tako da ću možda postaviti pitanja koja su već postavljena. Ispričavam se unaprijed na tome. No, ja sam imala prije nekog godina priliku posjetiti e, Japan. Bila sam u Hirošimi i Nagasakiju i vidjela sam koje bolne uspomene ima ta zemlja i od tada sam još više uvjerena da doista moramo da se uhvatimo u koštac e, i nastojimo zabraniti svo nuklearno oružje. I doista sam uživala slušajući vas, drage kolegice, kada ste rekli da bismo trebali doći do rezolucije, iako sam svjesna da tekstovi u parlamentu negdje nestanu, odu i nemaju nikakvog utjecaja na terenu, ali mislim da bi to bio jasan signal ako bismo se mogli složiti oko jedne nove rezolucije, možda čak i tijekom same konferencije u New Yorku. No, ako trebamo razmisliti o tome što će se tamo desiti, imam jedno veliko pitanje. Koji je taj ishod konferencije koji očekujemo, očekujete i u kojem slučaju se može biti zadovoljnim e, ishodom? Dakle, znam da se ne možemo ne može promijeniti svijet u godinu dana ili niti u nekoliko godina, ali trebamo, treba doći do napretka. A sada kada se osvrnem i pogledam sve svijet i konflikte, dosta sam pesimistična. Mislim da imamo te korake, ali ne idu naprijed, već nazad. Tako da bih htjela čuti kada ćemo mi biti zadovoljni nekim rezultatima. Što vi očekujete od te konferencije? Zatim, većina e, zemalja koje će sudjelovati na konferenciji su naravno zapadne zemlje sa zapadnim vrijednostima. Dakle, moje pitanje je kako ćete uvjeriti zemlje s Bliskog istoka kako ih uvjeriti da sudjeluju u tome da i oni idu korak naprijed, da Dakle, mislim da je to jedno od glavnih pitanja problema koje trebamo rješavati. I konačno, zašto bi te zemlje na Bliskom ustoku odustale od te utjecajne poluge za, koje može vrst pritisak na mir? Dakle, da li im nešto možemo dati u zamjenu? Hvala. Hvala, gospodine Schaffhauser, imate riječ? Hvala. Rad e, na neširenju nuklearnog oružja je jako važan, po mom osobnom mišljenju. Želio bih ovdje reći sljedeće. Kada se poseže za nuklearnim oružjem, uvijek postoje razlozi što se to radi. Kada su američke države posegnule za nuklearnim oružjem, to je bilo zato što smatrali da će na određeni način da se na određen način bore za pravednu stvar i da je to opravdavalo korištenje nuklearnog oružja. Dakle, htio bih se osvrnuti na to kako obraditi ovo pitanje. Dakle, mir jest pravi, pravi, pravi, pravi Ako mi na odborima imamo uvijek unilateralne, sektaške, neuravnotežene percepcije kojima samo pravimo propagandu, jer e, zaboravljamo brigu za istinom, e, nemamo dovoljno odmak e, prema povijesti, onda činjenica je da favoriziramo da na kraju dođe do posezanja za nuklearnim oružjem, jer do tog oružja će, to oružje će se koristiti samo onda kada misli, kada, neko, kada se neko kaže ja znam što je istina, ja sam u pravu, drugi ne znaju i onda ćemo ući u taj jedan zamah koji će izazvati posezanje za nuklearnim oružjem. Dakle, imajmo na umu e, pravedan poredak, istinu, razum i ne smijemo se utaboriti, ući u jedan tabor protiv drugog jer će to izazvati nužno i neminovno nuklearni rad. Hvala. Hvala, nema drugih zahtjeva za riječ. Tako da bih se ja sad žela javiti. Veleposlaniče, usprko umirujućim glasovima gospodina Galera i e, nekim sumnjava gospođe Sabajos, ja bih vam ipak žela postaviti jedno pitanje da nam precizno odgovorite koji su stavovi država članica i kakvi su izgledi da se dođe do koordiniranog, uravnoteženog e, zajedničkog stava, zatim koliki je značaj nedavnih e, ruskih e, prijetnji o nuklearnom sukobu oko Krima. odnosno o nuklearizaciji Krima. Zatim možete li nam reći nešto u vezi sa memorandumom iz Budimpešte i posljedicama ruskog eh, podcjenjivanja tih priprema i refkoma. Zatim, koji može biti utjecaj pregovora s Iranom na sigurnosnu situaciju na, u regiji, odnosno na Bliskom istoku i posljedice mogućeg razoružanja. sad se dešava suprotno, tamo se gradi neki bliskoistočni NATO. Eto, to je za prvu rundu pitanja. Hvala. Thank you very much, uh, thank you very much, uh, Madam Chairperson, and thank you to all the... Uh, hvala lijepa na ovim pitanjima i hvala svim članovima odbora koji su postavili pitanja na čitav niz važnih pitanja koje ću, na koje ću pokušati odgovoriti redom kojim su postavljene. Najprije pitanja vezana za Indiju i Pakistan. Vjerujem da se ovdje radi o stavu na koju dijele većina, ako ne i svi stručnjaci iz tog područja. Indijski podkontinent regija je gdje postoji nuklearna konfrontacija i gdje je, postoji najveći stupanj krivog, krive procjene. Obje države iz tog područja imaju nuklearno naoružanje, one razvijaju nuklearne kapacitete kako nuklearno naoružanje, uključujući one substrateškog tipa, a isto tako oni rade na izradi novih raketa. To je zaista zabrinjavajuće. To osim svega i djeluje zbunjujuće s obzirom na e, situaciju, na kontekst vrlo loše gospodarske situacije. E, to, na to smo se također ovdje usvrnuli. E, to je bilo vrlo jasno u izlaganju svetog oca pape Franje na kongresu u Beču on je govorio o tome koliko se svote izdvajaju za nuklearno naoružanje, a istovremeno koliko su veliki socijalni i gospodarski problemi. Ja sam također u mojem uvodnom izlaganju spomenuo činjenicu da se od svih država traže da e, budu zemlje bez nuklearnog naoružanja. Moramo reći da <clears throat> se otvorilo e, dijalog s Indijom i Pakistanu o nuklearnom razoružanju, neširenju nuklearnog naružanja, ali i pomoći u velikom broju slučajeva treba se omogućiti da se mirnodopsko korištenje te e, nuklearne energije prema svim normama sigurnosti. Treba također iskoristiti prednosti određenih međunarodnih instrumenata, primjerice e, za e, Haškoj kodeks ponašanja prilikom korištenja nuklearnih balističkih raketa. Zatim razmjeni podataka Europska unija to uvelike podržava. Što se pak tiče sudjelovanja, ja tu prelazim na sljedeće pitanje koje mi je postavljeno, dakle sudjelovanje u konferenciji pregleda e, stanja. Moram reći da time ne dominiraju zapadne države. Mm, pokret nesvrstanih tu ima vrlo značajan glas. Vjerujem da mi e, tu dobro surađujemo sa svima. Velik broj članova odbora postavio mi je pitanje koje odnosi na vrlo važnu temu, na temu ruske agresije Ukrajine, ilegalnog pripojenja Krima i pitanja memoranduma iz Budimpešte u kojem e, stoji čitav e, niz garancija koje su dane 1994. godine Ukrajini i sve to vezano za države koje nemaju nuklearno naoružanje. To bi moglo imati utjecaja na situaciju u budućnosti vezano za nuklearno razoružanje. Citiram upravo jednog od članova odbora, a to je e, retorika koja je vrlo zbunjujuća i koja govori o tome da ruske snage su stavljene u stanje uzbune, naročito na Krimu. Europska unija eh, je osudila rusku agresiju kao eh, što je naglasila da je pripojenje Krima bilo nezakonito. Govori se također i o jamstvima vezanim za nuklearnu sigurnost. To e, što su ga dale države koje posjeduje nuklearno naoružanje onim državama koje ga ne posjeduju. I e, traži se da se ruskom akcijom ta pitanja ne podrivaju. Što se tiče nuklearne sigurnosti s jedne strane i terorizma s druge strane, e, vjerujem da sam se na to osvrnuo onih 14 minuta kada sam održao izlaganje. U svakom slučaju to je veliki prioritet za Europsku uniju. Ponosni smo na to što sudjelujemo u postup u procesu e, kojeg je e, započeo predsjednik Obama već to vidimo u nizu financijskih instrumenata. Dio njih je rezultat rada Europske komisije i njezinog zajedničkog centra za istraživanje, ali i putem Europske atoms, agencije za atomsku energiju gdje je Europska unija jedna od onih koje najviše izdvajaju u fond za nuklearnu sigurnost. Možemo pokucati u drvo, ali barem za sada međunarodna je zajednica uspješno omogućila da nuklearni kapaciteti ne dođu u ruke terorista. Međutim, to je nešto što sve puno brine. Što se tiče rezultata revizijske konferencije, teško je bilo što precizno reći u tome, osim onoga što sam rekao u onih 14 minuta mog izlaganja. Što mi želimo? Želimo da se sam e, sporazum ojača, a ne oslavi. Drugim riječima, želimo da dođe do dogovora kako bi se napredovalo u sva tri stupa. Možda taj napredak neće biti optimalan, ali mora biti stvaran. Što znači ojačati taj sporazum? Pa osigurati se da niti jedna zemlja ne slijedi nuklearnu Koreju koja se odlučila povući iz tog međunarodnog sporazuma. Treba vidjeti kako bi posljedice bile za zemlju koja bi iskoristila prednosti članka 10. tog međunarodnog sporazuma, a to je onaj članak koji govori o pravu na povlačenje iz sporazuma. I kako je bila situacija s time, možda bi se time mogla baviti, e, baviti i Vijeće sigurnosti Ujedinjenih naroda, smatrajući da se radi o eventualnoj prijetnji za međunarodnu sigurnost. To me dovodi na pitanje o posticajima i Bliskom istoku. Jasno je da govorimo o tome da zemlje iz te regije moraju same e, upravljati i da će e, konferencija biti uspješna samo ako sve zemlje iz te regije tamo dođu. Prema tome, dnevni red je onaj koji moraju potvrditi sve te zemlje i treba ih postaći da sjednu za stol. Što također znači da treba uzeti u obzir čitav niz različitih perspektiva u samoj toj regiji. Možemo li biti optimisti po pitanju tih podsticaja? Vremena, ta vremena jesu teška, to je nešto čega smo svjesni. Govorili smo o sigurnosnom okruženju na koji smo se i ovdje usvrnuli. Međutim, čak i u takvim vremenima moguće je napredovati primjerice uklanjanje kemijskog naoružanja iz Sirije. To je bio veliki uspjeh bez obzira na sva otvorena pitanja. Sirija prolazi kroz vrlo težak vrlo težak period e, i u samoj zemlji i u tom području. A Sirijska Arabska republika ušla je u konvenciju o kemijskom naoružanju i u programu uništenja kemijskog naoružanja Evropska unija, usput budi rečeno, uvelike podržala Siriju na tom putu, uključujući i financijskom podrškom od 16 milijuna eura. Dakle, e, bez obzira na tešku situaciju, napredak je moguć. Na početku sam govorio o različitim dokumentima, uključujući i Europsku sigurnosnu strategiju. Mi ovdje u e, Briselu spominjemo različite opasnosti koje postoje i kako se su one međusobno povezane. Postoji regionalni sukob, osjećaj nestabilnosti u jednoj regiji, može samo povećati potražnju za naoružanjem. Jedno od pitanja koje mi je postavljeno odnosilo se na Iran i na zemlje i u tom području postavila mi ga je predsjedavajuća. E, mislim da ovo pomalo izlazi iz nadležnosti pregovora s Iranom, jer se tamo govorilo na isključivo mirnodovskim e, koji prirodi nuklearnog programa u Iranu. Govorilo se o nekim otvorenim pitanjima, e, na primjer o tome da je njihov prethodni program imao i vojne aspekte. U uvodnom e, sam izlaganju rekao da se rad nastavlja kako bi se dovršio dogovor s Iranom i to će imati jako pozitivne posljedice na trenutne diskusije. Što se pak tiče moguće rezolucije što bi je donio Europski parlament, odluka naravno leži na Europskom parlamentu. U prošlosti donesene su e, već e, takve rezolucije o sporazumu o neširenju nuklearnog naoružanja kao i o e, sporazumu o prodaji oružja gdje je Europska unija jasno izložila svoje stavove. Što se stavova Europske unije tiče, što god sam ja rekao na početku mog izlaganja i bez prejudiciranja kakvi će biti rezultati i zaključci vijeća, mogući stavovi Europske unije. Europska unija će govoriti kako u općoj raspravi, tako i na tri glavna odbora na revizijskoj konferenciji koja će se baviti mirnodopskim korištenjem e, razoružanjem i neširenjem nuklearnog naoružanja i eventualno na drugim tijelima koji će se možda uspostaviti na početku te konferencije koji će se eventualno baviti regionalnim aspektima. Hvala vam lijepa na ovom e, izlaganju i odgovorima na pitanja. Time završavamo dakle na ovu točku dnevnog reda u svjetlu sastanka koji će se održati u Njujorku. Nadam se da ćete doći opet na naš sastanak nakon te konferencije u reviziji. Želim vam sve najbolje prilikom pregovora. Očekujemo da će rezultate da biti najveći na toj revizijskoj konferenciji. Svjesni smo međutim da e, živimo u e, vrlo e, teškim vremenima i da postoji mnogo opasnosti za našu zajedničku sigurnost. Hvala vam što ste došli na naš današnji sastanak i očekujemo da se ponovno vidimo nakon održavanja konferencije. Ladies and gentlemen, please be seated. We start the next point of our Danas ćemo e, odmah početi sa sljedećom točkom dnevnog reda, odnosno sada. Radi se o izvješću o vojnoj i strateškoj situaciji u e, crnomorskom području, a nakon nezakonitog pripojenja Krima od strane Ruske federacije. Jovan Mirčeva Pasku je izvjestitelj. Amandmane možete uložiti, e, odnosno mogli ste ih uložiti do 25. ožujka, bilo je to nakon prve rasprave. Znam da je gospodin Pasku dobio e, čitav niz sastanaka s izvjestiteljima u Sjeni i nadam se da je nakon toga mogao pripremiti dobre kompromisne amandmane. Izvolite, gospodine Pasku. Hvala lijepa. Ovo je izvješće bilo privuklo veliku pozornost. Zaprimio sam oko 250 amandmana. Hvala vam na njima. Otprilike polovina njih zaista su vrlo dobri i obogaćuju samo izvješće. Razmotrio sam sve one amandmane kojima je cilj bio da se poboljša izvješće i zato sam za prvi dio pripremio 15 kompromisnih amandmana. njima sam, o njima sam jučer razgovarao s, s u sjeni. Druga polovina amandmana su oni koje ne mogu prihvatiti. Zašto? Zato što s jedne strane nječu činjenice koje ja izlažem u izvješću govoreći da ono što je crno bijelo, a ono što je bijelo crno. jednostavno s mog stanovišta e, ne mogu to prihvatiti. Jučer, kao što sam rekao, razgovarao sam s izvjestiteljima u Sjeni i e, radili smo na prvih 15 e, kompromisnih amandmana. Raspravljali smo i o tome da tih par, dodamo još neke kompromisne amandmane Primjerice, sugestija da trebamo razgovarati, odnosno spomenuti Transnjestriju koja je vrlo relevantna u tom kontekstu. Isto tako da se više pozabavimo nuklearnim aspektima. Osjetljivo je pitanje ne samo za ove izvješće, nego općenito u parlamentu, a to je treba li dati nuklearnu, e, pardon, prevojite se ispravlja vojnu podršku Ukrajini. O tome se dakle raspravljalo o, u parlamentu za vrijeme razgovora o rezoluciji u Ukrajini koja je izglasana. Što se pak preostalih amandmana tiče, njih ćemo vjerojatno izraditi nakon što kolege izvjestelji u sjeni pročitaju pažljivo 15 kompromisnih amantmana. Dogovorili smo da ćemo se sastati ponovno ili sljedeći tjedan ili na sljedećoj plenarnoj sjednici u Strasburu najkasnije. E, tražio sam da međusobno šaljemo sve sugestije mailom i da tako budemo vrlo učinkoviti. Dakle, spominjali smo samo e, provedbu sporazuma iz Minska. Hoće li to izvješće biti u funkciji toga hoće li se e, provesti ili ne sporazum iz Minska, zapravo mislim da nećemo puno postići. Iz tog razloga ćemo se pozvati na taj sporazum samo u općenitim crtama. Podsjećam vas da je samo jučer tijekom šest sati na jednom mjestu blizu aerodroma kod Donjecka bilo e, ispaljeno 700 granata. Evo, to je samo jedna naznaka. Što vam još mogu reći? Blizu Marijupolja je selo e, Širupolj gdje se vode velike borbe i jedna i druga strana krive onu drugu stranu za tu situaciju. Možda bismo trebali paziti što se tamo događa i e, vjerojatno bi se moglo dogoditi da sporazum iz Minska neće više e, funkcionirati. Nadam se da nije tako, ali svejedno. Ne smijemo dakle biti e, nekako podvrgnuti tom sporazumu iz Minska. Za kraj dvije informacije jedno da je e, jedan komad malezijskog aviona e, uzet s mjesta nezgode i dan jednom ruskom gradu kao svojevrstan trofej gdje je izložen. I to kao zahvala što su stanovnici eis dali Ukrajincima nakon što je taj zrakoplov pao. EIS je grad kome je dakle dan taj komad aviona kao trofej. Drugo, Rusija je odlučila prodati Iranu S-300 e, a Izrael je nakon toga rekao da razmatra da Ukrajincima proda ili da oružje. To je također jedna važna činjenica. Sve činjenice iz mog izvješća potkrijepio sam. Neke od e, podataka koje koristim dolaze od e, zapovjednika ruskih snaga koji otvoreno priznaje da je ilegalnim pripojenjem e, Krima Rusija uspjela na Krimu uspostaviti e, snage koje mogu napadati. To sam eto htio reći i želim se zahvaliti svim kolegama. I moram se dakle zahvaliti izvjestiteljima u sjeni. Mi zaista pokušavamo uklopiti što više toga možemo. Čak i e, primjedbe kolega koje misle da možda nismo uzeli njihove mišljenje u obzir, ali mi smo sve pokušali integrirati. E, gospodine Pasko, hvala vam lijepo na vašem sjajnom radu, a sada ćemo pokušati organizirati našu raspravu. Ne znam koliko je izvjestitelja u sjeni prisutno. Koliko sam shvatila, gospodine Galer, vi govorite u ime gospodina Lamberta koji je izvjestitelj u smjeni, zar ne? Da, hvala. Dakle, ja sam ovdje u zamjeni jer naš izvjestitelj u smjeni nije mogao danas stići. Mislim, puno vam hvala na vašem izvješću ono je stigla upravo na vrijeme, a mi uglavnom dijelimo jedan široki konsenzus glede tog izvješća. I slažemo se sa razmatranjima koje ste iznijeli. Poruke koje mi iz Europskog parlamenta možemo poslati dionicima, dakle involviranim stranama u tom sukobu su potpuno jasne, a politika Europske unije je vrlo jaka u odnosu na taj sukob i vrlo je zapravo specifičnom za ta područje. Kolega Landbergis je htio skrenuti pozornost samo naš jedan amandman koji nije pokriven kompromisom i koji recimo da sugerira jedno i zapravo podsjeća na slična iskustva koje su imali Poljaci i Baltičke republike, odnosno koje sada proživljavaju Ukrajina, Moldova i Gruzija i gdje su oni htjeli pozvati na zajedničke vježbe na kopnu i na moru, ako treba i zraku, gdje bi recimo takve zajedničke vježbe oružanih snaga povećale interoperabilnost i malo popravile pogotovo tu situaciju ravnoteže vojnih snaga i cijele situacije na, u Crnomorskoj regiji. To smo htjeli malo, da kažemo, još naglasiti dodatno. Ali inače, dakle, te mogućnosti različitih vježbi, ali inače puno vam hvala. A hvala lijepo sada gospodine Galer, koliko smo mi shvatili. Gospodin Krasnodenski zapravo za sada zamijenja Marije Kajureka koji je izvjestitelj bio u smjeni. Da, i ja bih se želio srdečno zahvaliti izvjestitelju na sjajnom izvješću. Kompromisi, koliko shvaćamo, još uvijek nisu kompletno postignuti i razređeni, elaborirani, i tek će još stići ova finalna verzija, ali u svakom slučaju želim zahvaliti već sada što ste toliko puno različitih mišljenja uzeli u obzir prilikom izrade kompromisa. No, trebam tri aspekta ovdje naglasiti koje bih molio da se isto uzmu u obzir kod različitih kompromisa e, koji se postižu glede amandmana. Dakle, prvo, trebali bismo u ovom izvješću Ovaj, ukazati ili da kažemo tu i tamo čak i naglasiti problem nuklearnog naoružanja. To je i kolega Jurek kao izvjestitelj u Sjeni također napomenuo. To je inače amandman broj 48. Nadam se da će se tu naći jedno kompromisno rješenje formulacije teksta. Zatim, mislim da je prilično važno da spomenemo i Transnjestrovlje. To je još jedna vrlo važna regija, zapravo jedna od regija od ključne važnosti u tom kontekstu regionalnom. I tu ukazujem isto na one prijedloge izmjena u 130 i 138 amandmanima koje vam je kolega Jurek dostavio. I treće, to bi bio jedan apel predsjednika Porošenka, naime da ovdje treba, zapravo treba organizirati jednu mirovnu misiju. I on je apelirao da se to rasporede, dakle, mirovna misija. Mislim, to je dosta teško u kontekstu Minskog sporazuma, Minska 2. Ne znamo kako bi se to u to uklopilo, ali vidjet ćemo što dalje s tim. Još nešto što možda vodi malo predaleko, ali ipak da ne zaboravimo. Mi kao europljani, mi se kao europljani bojimo da ovdje s jedne strane postoji konsenzus i među različitim političkim grupacijama i klubovima zastupnika kada su u pitanju naši odnosi e, s Rusijom. Možda taj konsenzus nije tako velik kao u slučaju Gruzije prije nekoliko godina, kada se tamo počelo e, zgušnjavati i eskalirati stanje. Ali ipak, mislim da važne evropske zemlje još uvijek snose posljedice. Činjenice da su prošlosti donijele jednu krivu odluku. Dakle, još uvijek kusaju te posljedice, a riječ je bila o prodaji brodova Rusiji koji su bili e, višenamjenski. Mislim da i to trebamo ovdje spomenuti. Zatim još nešto. Nedavno sam razgovarao sa poljskom kolegicom koja se jako angažirala za Ukrajinu. i ona mi je skrenula pozornost na nešto što u javnosti možda i nije tako poznato, a to su surova nedjela i okrutnosti koje se tamo događaju, prvo bestijalna nedjela, recimo navodno, po tome dolazi do masovnih kastracija ukrajinskih dječaka i ukrajinskih zarobljenika pa možda bi mi isto tako mogli izraziti zabrinutost u tom izvješću zbog takvih bestijalnosti i ukazati da se takvi zločini moraju pod svaku cijenu kazniti. Primjerice, e, za takve stvari bi bio Haški sud za ratne zločine nadležan. Dakle, mislim da bi to negdje u tom izvješću trebali spomenuti ili staviti. Hvala lijepo, gospodin Interdetan. Hvala lijepo, predsjedavajuća. Općenito govoreći, ja sam, mogu samo zahvaliti na sjajnom poslu kojeg je naš izvjestitelj odradio. I vrlo kratko ću ponoviti što sam već jučer iznio na sastanku izvjestitelja u sjeni glede kompromisa 3611. Amantman 153 koji govori o turskom politici, turskoj politici na Bliskom istoku i zapravo objašnjavanju i razumijevanju ključne važnosti uloge Turske u Bliskom istoku. A zatim po mom mišljenju bi trebali se zaista mi e, koncentrirati na crnomorsku regiju i zaboraviti kompletno južnu obalu Turske, jer e, to pitanje razvoja te situacije bi se možda mogao odraditi ili u izvješću o napretku Turske ili o izvješću o regiji Mene. Dakle, da se vratimo kompromis broj šest. Imamo ponovno isto zemljopisno ograničenje, kako ja to vidim i moram se ispričati zbog toga, ali ako spomenemo Rumunjsku i Poljsku, pri čemu Poljska stvarno nije baš, <laughs> ne, ne bi se baš mogla reći na Crnom moru, pa onda možda bi trebali, <laughs> ako uključimo Poljsku, onda bi trebali i Baltičke zemlje uključiti, koje sigurno nisu na Crnom moru, ali po E, poanta je u sličnosti situacije i njihovom položaju na granici s Rusijom. Pa možda bi izvjestitelj našao tu dobru soluciju. Inače bi trebali i Poljsku isključiti. To je ono što sam mislio kod tog kompromisa dodat. A glede kompromisa 11... Tu se predlaže da se Ukrajina opskrbi obrambenim oružjem, a mi smo raspravljali već o tome i smatramo da je ta formulacija malo zbunjujuća jer ovdje nije navedeno kako konkretno oružje se tu želi pružiti ili poslati Ukrajini ili pomoći im da se s njim opskrbe. A mi znamo od siječnja 2015. iako sam u pravu, onda i tajništvo se već bavi tim pokretima i, i, tim akcijama. Dakle, mi od onda znamo da se kao i prije ne smije oružje ne želi slati u Ukrajinu, ali ovo obrambeno na koje smo pristali se mora precizirati. Hvala lijepo, a sada kolega Stetina. Hvala lijepo. Ja bih htio s vašu pozornost skrenuti na to da je ovaj sjajan izvještaj samo još jedan u čitavom nizu sjajnih izvještaja koji su zadnjih nekoliko mjeseci nastali i zapravo nastavlja se na Landsbergisov izvješće. I ono odražava činjenicu da je Crnomorska regija jedna od strateški gledano najvažnijih regija u svijetu danas za svjetsku politiku, ne samo evropsku. I to u najstrožem smislu te riječi, a šire gledano ta regija naime obuhvaća i Čečeniju, zatim Osetiju južnu, Transnjestrovlje, Nagorno Karabah, dakle proširuje se do Armenije i Azerbejdžana, to je jedna strahovito važna regija i prema tome nije ni čudo da Rusija želi preuzeti stratešku kontrolu nad Crnom morem, jer prije okupacije Abhazije Rusija nije imala jedno konkretno uporište eh, na Crnom moru. Imali su samo na istočnoj obali u luci Tuapse i luci Novorosijska. Ali to su manje, nevažnije luke, zbog toga je Rusija pokušala da se dočepa velikog ključnih luka, pa je zato prvo krenula s Abhazijom, a onda dalje do Krima. I sad ovo izvješće je pogotovo u tom smislu tako dobro, jer je pokazalo i stanovito nezainteresiranost u dijelovima Europske unije glede ovog što se događa trenutno u tom bazenu Crnomorske regije, koji je, međutim, kao što se ovdje vidi, kad se pogleda u svom širem izdanju od Čečenije do Abhazije šire i sa događanjima iz 90. godina koje su se tada tamo odvijali, i mi znamo da od onda da nije bila Abhazija anektirana od Crne Rusije ne bi bilo ni ovo krimskog problema sada. I dakle to izvješće upravo pokazuje tu povijest i pokazuje koliko je to važno područje. Isto tako vrlo jasno kaže da mi moramo ponovno povratiti stratešku ravnotežu na tom području. Trenutno je u toj regiji vlada jedna potpuna neravnoteža i u izvješću se upravo govori što je najvažnije u, tom, u tu svrhu, a to je da mi demonstriramo i pokažemo svoju snagu i svoju odlučnost da obranimo svoje evropske, euroatlantske ako hoćete, vrijednosti i zato posebno zahvaljujem izvjestitelju na tome. Hvala. gospodine Štetina, ja u cijelosti zapravo ovo mogu potpisati i što ste vi kazali, total, to je zapravo jedna zajednička izjava, možemo apsolutno reći. Gospodin Schaffhauser. Meni se ne dopada ovo izvješće kao što možete i pretpostaviti. Imam dvije primjedbe. Dvije primjedbe. Prva tehničke prirode. Mi smo uložili određen broj amandmana, nemamo klub zastupnika, tako da nemamo izvjestitelja u sjeni. Dragi prijatelji, ništa vas ne sprečava da me pozovete. Mislim da sučeljavanje može na temelju toga ishoditi više istine ili barem bolje međusobno razumijevanje. Meni se ne sviđa ovo izvješće jer je ono samo izvješće jednog tabora, zapada i ne radi se ovdje o izvješću mira. Ovo je samo optužujuće. Ne nastoje praviti nikakve premosnice, ne nastoji zapadna strana ništa razumijeti onome svemu što se tiče Kine, Indije, Brazila, Rusije, jednog drugog svijeta, svijeta u kojem treba imati na umu dru... iznalaženje ravnoteže. Ne sviđa se ovo izvješće jer e, počiva u nestvarnom svijetu na neki način. S jedne strane dakle imamo sile koje traže svoj interes, a s druge druge sile koje traže svoj interes. Ne, ovdje smo u unipolarnom svijetu gdje samo jedna sila govori što je zanima, a ostale moraju slijediti. Ne sviđam se u izvješće jer je na neki način potpuno neodgovorno i ne uzima u obzir stvarnost. Želim vas posjetiti nekolicini činjenica. Kada je gospodin Kugan odlučio nakon 11. rujna eh, ratov, proglasiti rat eh, ratu, eh, i rekao da ima e, oružje masovnog uništenja, to naravno nije bila istina, već su iza toga svega počivala strateška, strateški interes. Kada je gospođa Nuland, žena gospodina Kugana, pokrenula narančastu revoluciju, nemojte mi reći, molim vas da je to bilo spontano i da je to samo demokracija organizirala. To je organizirano, nespontano, podržano financijski i tako je. Dakle, to jasno znači da smo u sukobljavanju između zapada i istoka i ne mislim da je na nama da budemo u jednom taboru, već da se stvaraju mostovi i da se nađe rješenje, ravnoteže. Nemojte se iznenaditi ako da se nađete u konfrontaciji. Što smo male, neodgovorne zemlje, to se više zalažemo za ratove, onda nemojte se iznenaditi da se završi u ratu ovakvim logikama. To će izazvati ratove. Gospodin Van Houten. Hvala lijepo predsjedavajuća. Mislim da je to općenito govoreći jedan dobar izvještaj. ako ima možda nekih slabih strana, onda je to možda njegove reference prema na Tursko. Jer kada gledamo Crnomorsku regiju, mi naravno gledamo ko ima kontrolu pristupa, a Turska tu ima jednu apsolutno kritičnu, apsolutno važnu ulogu i to je ono područje gdje bi Europska unija trebala biti malo pozitivnija i ohrabruju, više ohrabrujuća i takav pristup zauzeti. Mi smo, imamo zapravo jednu e, relativno malu referencu na Tursku, ali nije nužno pozitivna. I vidjeli smo u tim amantmanima koji se vide recimo kompromisu 3, e, tu imamo već one uobičajene naše autore toga gdje se zapravo negativno gleda i antiturski gleda na cijelu priču, a mislim da parlament u kontekstu ovog izvještaja ne bi trebao slijediti, jer tu je posebno važno da shvatimo da je Turska ključni strateški saveznik kada govorimo i kada se riječ o crnomorskoj regiji. Oni kontroliraju pristup. Inače bih rekao da je to izvješće jedan jako dobar izvještaj, ja zapravo ništa manje ni ne očekujem od našeg izvjestitelja koji je bivši ministar obrane Rumunjske bio kolega Pastu. I isto tako je neke vrlo, vrlo prijazne, pristojne reference unije o odgovorima Evropske unije mogućnostima Evropske unije, što valjda i mora, ali inače čitav taj izvješte izvješće se fokusira zapravo na potrebu da se ojačaju kapaciteti NATO-a, što i mora biti, a i da se neto zapravo rasporedi u toj regiji. Taj fokus na NATO je vrlo bitan, a ujedno nas i sve podsjeća da je NATO važan i da nas ne smije sve ove e, različite druge stramputice o nekim jedinicama za brze intervencije ili nekakvim drugim sitnicama koje bi došle recimo više periodično tu, niste nam skrenuti pažnice toga da je NATO taj koji je tu jedino važan i da se to odnosi kako na Rumunjsko, kako i na sve ostale zemlje koje izlaze na Crno more. Hvala vam, a sada je gospodin Galo htio nešto reći. Da, jedno kratki odgovor on što je rekao kolega Schaffhauser. Ja sam prijatelj multipolarnog svijeta, ali to me nije bila poanta. Poanta je bila u tome da li ćete ili ne pojačati i povećati svoj utjecaj na teret i protiv želje neke susjedne zemlje. A tu mislim da je ona crvena linija iza koje Evropska unija neće i ne smije nikada ići. Hvala. Hvala gospodine Galer. Sada gospodin Bustinar ima Najljepša hvala predsjedavajuća. Najprije želim zahvaliti svom dragom kolegi gospodinu Pašku na odličnom izvješću, jer izvješće s vašim jasnim i sveobuhvatnim e, doprinosom ukazuje na nešto što smo mi anticipirali, a to je razvoj ruskog ponašanja na Crnomorskom primorju, e, području, to je postupna, gradualna e, implementacija sa različitim etapama koje sada dolaze do ključnog trenutka sa sukobljavajućom agresivnom politikom i stavom prema zapad općenito i zamišljam da je Francuska ipak još uvijek sastavni dio zapada, čak i kroz vizuru nacionalne fronte. Francuska je bila jedan od ključnih, temeljnih doprinositelja e, zapadne demokracije, općenito govoreći. Druga opaska. Postoje brojne sličnosti između Crnog mora i Baltičkog mora, kao što je to napisano u ovom izvješću. Sličnosti u smislu e, ruske agresivnosti i u smislu toga na koji način e, se zemlje regije osjećaju izložene ruskom, ruskoj agresivnosti. Treće, istina je da u ovom izvješću jasno eksplicitno rečeno da je Rusija preobrazila Crno more u jednu jaku utvrdu. Danas Krim je danas jedna prekomjerno naružana vojna baza u kojoj imamo taktičko oružje i strateško oružje u izvješću opetovano je tri elementa da je Rusija razmislila e, ljudstvo, zračno oružje, mornaricu, što ne, izaziva, ne izaziva nego u potpunosti mijenja ravnotežu sila u Crnom moru. Zatim, zbog e, ruskog djelovanja NATO je primoran kako bi ostvario svoje obaveze i sporazuma mora razmisliti jako ograničen broj sredstava, ljudstva i taktičkog oružja, ali to nema nikakve sličnosti i razmjera e, spram onoga što je Rusija napravila i to također treba biti uvršteno u ono što e, što je rekao jako upoznati govorni gospodin Van Norden jer NATO je glavni igrač e, na u crnogorskom području, ne samo tamo, jer ako se želimo suprotstaviti ruskoj agresivnosti danas, jedini instrument koji imamo na raspolaganju jest NATO. Dakle, htjeli mi to ili ne, to je naša jedina opcija. Zatim, u izvješću također stoji još jedna stvar, to je da je regija suočena sa impresivnom ruskom propagandom koja se upustila u hibridni rat koji je Rusija razvila jako, na jako visokoj složenoj razini i to zahtjeva europski odgovor i visoka predstavnica će uskoro e, iznijeti zajednički stav Europske unije kako bi se protiv, suprostavila ruskoj e, propagandi i tulazi i ono kako su neke stranke uh, financirane strane Rusije i tu se nadovezujem na poruke između Rusije jednog e, sjedišta stranke e, u Parizu kako bi se gdje se traži posjet Krimu i e, potvrdila ruska okupacija. Zatim e, zaključno ovo je ovo je pravovremeno izvješće jer je ovo analiza stanja koje zahtjeva strateške promjene Europe prema Rusiji sad i u budućnosti. I zato je doprinos gospodina Paškova i njegovo izvješće iznimno relevantno i uloga našeg pododbora je jako dobra, da je odličan doprinos glede ove promjene kursa unutar Europske Europskog parlamenta i načina na koji nadziremo i nadgledamo sigurnosnu politiku Europske unije. Hvala, gospodine Schaffhauser. Ja poštujem parlamentarna pravila i namjeravam vam dati riječ kako biste odgovorili. No prije što napravim, molim vas da ljude iz mog kraja prema njima postupate kao prema jednakima Dakle, jednaki su zapadnoj civilizaciji, a tu podrazumijevam i ljude iz Ukrajine. Ja predstavljam poljsku naciju, koja je bila malo sretnija u povijesti, barem sad, jer smo imali dovoljno sreće da imamo pristup NATO i Europskoj uniji prije nego što se ovo sve dogodilo, iako smo primijetili na žalosne tendencije u Ruskoj federaciji prije čitav niz godina i još tada smo upozoravali da bi moglo do ovoga doći. Nije nas se dobro slušalo, ali bilo bi lijepo da imamo svi svoje, svoje izbore i da se prema svima jednako ponaša. Izvolite, imate riječ. Ja neću ulaziti u takvu vrstu rasprave, to bi nas daleko odvelo. Samo podsjećam da je zadnja, zadnji posjet predsjednika Komorovskog u Ukrajinu izazvao određeni broj e, polemika u vašoj zemlji i za koje mi je jasno zašto je došlo do njih s obzirom na način na koji je postupala često Ukrajina prema Poljacima. Ja ću odgovoriti na tri stvari. Francuska politika, odnosno politika Franc Francuska politika nju je izradio većinom eh, general de Gaulle. General de Gaulle bio je prvi koji je pregovarao sa sovjetskom Rusijom, onomad, i sa kineskom Rusijom. Jer je mislio da je ravnoteža mira nešto što zahtjeva multipolaran svijet. Dakle, politika Francuske, barem se nadam i za budućnosti, mimo E, pristranih vizija bit će politika nuklearne sile koja želi ravnotežu mira, a ne jednog tabora. I zato je general de Gaulle izašao iz e, zajedničke komande NATO, a mi tražimo izlazak Francuske iz NATO, a i ako dođemo na vlast mi ćemo to i napraviti. Zatim pitanje ravnoteže, kako bih preuzeo važan izraz koji je korišten ovdje, dakle te ravnoteže. Ispričavam se što se vraćam opet na ovo isto i što ponavljam i više puta, dakle tijekom pada Berlinskog zida to se, to se čulo i predsjednik Kohl je još živ i on može tome svjedočiti. Bilo je dogovoreno da neće doći do proširenja NATO-a i upravo imamo politiku protu e, proturaketnog štita u Poljskoj i sve te neravnoteže su izazvale ovu, ovo sukobljavanje između istoka i zapada. Što se tiče propagande, želim reći da ovdje imamo svakakve stavove. Nažalost, Rusija se ne bavi e, s blagom silom i dovodi nas e, do jake, čvrste sile sukobljavanja s njom, a mi smo ti koji se bavimo blagom silom i imamo posla s lažima. Što se krima tiče, imao sam priliku pročitati u jednim novinama, Marine Le Pen se u potpunosti suprotstavila tome da se tamo ide službeno da se miješa u postupak priznanja krima. Mi ipak priznanje Krima nakon izbora na licu mjesta. Želim ipak reći da bi bilo dobro da ne provodimo uvijek politiku dvostrukih mjerila, jer ono što smo prihvatili, prihvatili smo nešto na Kosovu, a to odbijamo isto e, Krimu. Podsjećam da ima pravo samodređenja naroda, to je međunarodno pravo i koji god režim bio, Dakle, ako sutra izglasate Krim, Krim će odlučiti da e, se aneksira Rusiju ili da se vrati u okrilje Rusije. Dakle, to je demokratsko načelo koje nitko ne osporava, pa čak ni Amerikanci. Vaš stav, stav parlamenta je puno manje uravnotežen nego onaj iz kancelarija. E, želim vam reći da danas pitanje Krima nije nikakav problem. Zna se da nikad se neće vratiti u okrilje Ukrajine. Gospodine Schaffhauser, svjesna sam da niste bili nazočni na našem sastanku, odnosno barem niste bili uvijek na tu, barem kada su gosti iz Katara iznosili svoje mišljenje o socijalnoj situaciji, o stanju iz Kataru i njihov doprinos povijesti, analizi povijesti Krima i, i njihova percepcija vraćanja Krima u Rusiju, kao što vi kažete, je bila jako različita vašem i oni su imali svoj stav koji je bio jasan. Gospodine Pašku, imate riječ ovdje je puno toga govoreno. Dakle, nuklearno oružje e, će biti spomenuto, jučer smo došli do sporazuma s tim u vezi. Biće nešto i o Pridnjestrovlju. E, ima jedna referenca gdje je rečeno da su svi ti zamrznuti sukobi u ovom bazenu. Dakle, neizravno spominjem nešto što ste vi rekli, dakle Kavkaz i drugo, dakle priznanje ili nepriznanje ugovora koje Moskva potpisala sa Abhazijom, e, Južnom Osecijom, sve je to tu. Vidjet ćemo da li možemo ili ne e, više izaći u susret e, s tim u Što se tiče ovoga što je gospodin Tarand rekao, da, Baltik će biti spomenuto, on više nije tu, ali Baltičko područje će biti spomenuto, jer mi govorimo ovdje o cjelokupnoj toj liniji, dakle ne držimo se samo zemljopi, čistog zemljopisa. Podrška Ukrajini bit će naravno unutar rezolucije koju se spomenu u svakom slučaju. Kada sam spominjao stratešku ravnotežu, dobro, nije to na dobrom engleskom, ali dobro rečeno politički. Htio sam reći da je ravnoteža nešto što ima, što je superiorno, dakle NATO i Zapad imaju tu superiornost nad crnomorskom bazenu, dakle ne u samom e, bazenu, ali tu su neka sredstva koja će biti izvan tog područja i koja mogu biti korištena u slučaju potrebe, dakle u tom smislu imaju op, opću superiornost. Slažem se kada se kaže da su odgovori koji su pružani u različitim e, sukobima možda ohrabrili Rusiju da postupi onako kako je postupila u Ukrajini. To je spomenuto u izvješću. Zatim, da se osvrnem na gospodina Van Ordena, mi ćemo pokušati vidjeti što možemo napraviti glede Turske, da stavimo tu i to da spomenemo njen konstruktivan e, pristup. Svi ovdje znaju da sam dobio pismo od turskog veleposlanika u kojem je on iznio četiri elementa. Dva jesu prihvatljiva, ali ova preostala dva nisu, a jedan od njih jest da, da bih trebao e, zamijeniti riječ Bosfor sa turskim Moreuz. Ja sam mu rekao da se bavim geografijom, a ne politikom, to bi bio... Dakle, Gospodin Van Dorden, dobit ćete riječ. Dakle, rekao sam da, ali nastojimo biti konstruktivni, ali bismo trebali biti, biti isuviše konstruktivni. Zatim, gospodine Van Orden, mislim da je Europska unija bolje opremljena od NATO-a kako bi se suočavala s hibridnim ratovima, u smislu da hibridni ratovi su ratovi koji napadaju područja u kojima imamo više civilno, a ne vojno, e, civilno stanovništvo, a ne vojsku. Dakle, na te stvari govorim. I ovdje je spektar instrumenta, nešto što bi trebalo biti ujedinjeno, ali dobro, ovo je, kako god okrenemo, velika rasprava. Hvala gospodinu Gelleru, gospodinu Buštinaru, gospodinu geler da ovaj argument koji ste iznijeli i što je iznio izvorno gospodin Landsbergis, da, poželjno je imati vojnu suradnju između te tri države, ali ako imamo samo jedan bataljun, to je to nije ništa. Dakle, opći problem se može spomenuti, da, da, evo to što kažete, dakle, jer jedan, jedan bataljon neće ništa promijeniti. Zatim, gospodine Schaffhauser, vas sam ostavio za kraj. Rekli ste da je ovo izvješće neodgovorno, to neću komentirati. Mislim da znate da svi oni koji su do sad pristali na ovo izvješće, da su dakle, koji su trošili svoje vrijeme da ga čitaju i analiziraju, da nisu baš neozbiljni. Dakle, neki barem valjda smatraju da je ovo odgovorno izvješće. Rekli ste da odražavam samo jednu, da iznosim samo jednu stranu, stav jedne strane i implicite sugerirate da ja ne prenosim e, stavove ruske strane čujte, teško mi je ovdje reći što je, što je činjenično, što je propaganda, što je, ratno, što je hibridno ratovanje <laughs> kada ovdje o ovome govorimo. Jer, ja nas na kraju, mi smo ovdje na jednoj strani, imamo jednu stranu koja krši međunarodno pravo i koja si prisvaja silom teritoriji druge strane, a s druge strane imamo ostatak svijeta koji reagira na to. I onda znate, ako ja odražavam stav one druge strane, ruske, dakle, to bi bilo samo da iznesem ovdje njihove motivacije za kršenje zakona, a svi mi znamo koje god motivacije bile da su neprihvatljive, jer ako ih mi ovdje usvojimo i pristanemo na to, onda će svi to raditi i možemo zaboraviti na pravni međunarodni poredak. Još jedan element, Kosovo, Buš u Iraku, narančasna revolucija, to sugerira da, sugerirate dakle ako su Amerikanci to uradili zašto ne bismo e, okrenuli leđa i ovome zatvorili oči pred onim što Rusi rade. Dakle, ako je Amerika to uradila, onda je prihvatljivo da to i Rusi urade. Pa nije. Nije. Osim toga, sporno je da li su Amerikanci i drugi, se revolucija i drugi, da li su to samo manipulacija. Znate, Još jedna stvar. Rekli ste, ako agresivno reagiramo na ovo, ući ćemo u čitavu eskalaciju stvari i rat će, sukob će izazvati rat i tako dalje. Dakle, evo, vi kažete u biti Rusi imaju, on, dobili su ono što su htjeli i mi sad moramo e, biti tihi i priznati to e, stanje stvari jer u suprotnom ćemo, će doći do rata. Da li je to prihvatljiv argument, gospodine Schaffhauser? Da, ali vi ste to implicit rekli. Zašto smo mi tako agresivno odgovarali na, odgovaramo tako agresivno na ovo što je Rusija napravila? Znate, to me podsjeća na jednu knjigu koja je objavljena krajem 50-ih, početkom 60-ih. Eh, Peter Ustinov je, je autor tu imamo knjigu fotografija sa legendama i on je e, bio tu kao veleposlanik e, jedno je iz pet zemalja vijeća sigurnosti u UN-u u raznim situacijama u jednoj situaciji je bio e, kineski veleposlanik koji bi rekao da je bolje imati zmaja izvan kuće nego komarca unutar kuće. Dakle, objašnjenje na ono zašto napadati Tajvan, a ne SAD. No, ako stvarno želimo ozbiljno, evo ovo je ilustracija, dakle, ako želimo ozbiljno se baviti ruskim motivacijama i propagandom i drugim stvarima, dakle, evo, Rusija je ovo napravila, i ja to kažem, ja sam to rekao i ponavljam, i uspavana ljepotica koja je bio NATO, probudio ju je e, princ Putin e, tako što je napao Krim. I evo ga sad je princ Putin e, uznemiren zašto što, što e, uspava na princeza što je tako ovaj loše volje. Ja vidite, E, mi se pitamo što da radimo s Afganistanom, a Rus, Putin je rekao, evo ga, ja sam tu, mogu ja to riješiti. <laughs> I riješio je on to. Dakle, zašto se on tako uznemirio što se probudila spavanje ljepotica i što je loše volje? Zašto se on uznemiruje? Jer, znate, mogao je vrlo lako izbjeći da dođe do toga. On govori dakle da Rumunjska i svi drugi dakle da NATO jedinice prilaze sve bliže bliže, a bez Krima, bez Ukrajine i ove situacije, NATO bi ostao tamo gdje je bio. Dakle, u tome je poanta. Izazivate nekog i onda kritizirate to što je došlo do reakcija nakon što ste vi izazvali te reakcije. U biti zaboravljate da ste izazvali te reakcije. To nije prihvatljivo, pa čak ni logično gledano li nešto drugo. No, u svakom slučaju cijenim to što niste u izravno rekli da ne volite mene kao čovjeka, može, može vam se ne svidjeti moja frizura, ali želim reći i onim drugima koji nisu ovdje, gospodin Komuji, neki drugi još koji nisu nazočni, želim vam svima reći da ćete službeno dobiti čitav popis amandmana, kompromisnih amandmana, direktno, kao da ste dio ovog procesa. Dakle, mislim da je to pošteno, imamo amandmane, razmatramo amandmane, ali to podrazumijeva naravno da vas trebamo obavještavati o radu s ovim u Eto, toliko. Najviše hvala. Hvala. s nama je sada sljedeći e, gosta, ali vrlo kratko bi htio pitati da li gospodin Varnoda još nešto reći, gospodine Schaufhauser. Ok. The e, Glasat će se ovom izvješću 5. svibnja na odboru za vanjske poslove. Hvala vam još jednom, gospodine Pasku, na izvrsno obavljenom poslu. Hvala lijepa. Odmah ćemo prijeći na sljedeću točku dnevnog reda. Kapaciteti Evropske unije za brzi odgovor. Pozdravljam našeg gosta Wolfganga Vosla a koji je e, glavni e, direktor za EU vojno osoblje, inače i e, general, generale, izvolite. Dobar dan, hvala vam što ste me pozvali da vam govorim o situaciji, trenutnoj situaciji s našom diskusijom i brzim snagama za brzi odgovor i sadašnju situaciju vojnih aspekata zajedničke vojne i obrambene i sigurnosne politike. Dopustite mi da naglasim nekoliko ključnih elemenata ove teme, najprije općenito o samim kapacitetima za brzi odgovor, a nakon toga ću odgovarati na vaša pitanja. Najprije, kakva je priroda kapaciteta za brzi odgovor Europske unije? bojna e, skupina naravno je ključ svega, međutim sve skupa je puno složenije. Postoji naravno potreba za odgovarajućim zapovjednim lancem i to tako da se ide sa jednog političkog strateške razine na vojnu stratešku razinu pa dole do vojne, e, same bojne skupine. Potrebno nam je rano e, uzbunjivanje kako bismo bojnu skupinu pripremili za korištenje. E, rano upozorenje je e, zasnivano na obavještajnim podacima, a u EU to znači onome što pridonose države članice. Potrebno je također pripremiti teren za korištenje bojnih skupina treba e, sveobuhvatno i rano imati političke informacije. <clears throat> Potrebno je također biti upoznat sa e, donošenjem političkih odluka u državama članicama. Što je inače bojna skupina, mislim, kao e, stručan pojam to i znači borbene snage otprilike veličine bojne s više strukim uporabom, mogućnosti uporabe. E, to ne znači nužno snage za brzi odgovor. I isto tako nema nužno veze sa e, borbenim djelovanjem. Postoje Dakle, više struka mogućnost uporabe i u kontekstu Europske unije vjerojatno se i ne bi koristila u neke visoke borbene svrhe, ali te snage moraju zato biti pripremne. Imamo jako dobar primjer toga. To je nordijska bojna skupina koju predvodi Švedska i u kojoj još šest drugih država. Ključ e, te skupine je motorizirana e, pješadijska bojna koja je naoružana u dovoljnoj mjeri. To je e, vrlo značajno za obavještajne elemente i izviđanje. Tu jedna tu postoji jedna skupina iz Irske koja dakle daje tu e, e, te elemente. Imamo također i zrakoplovne elemente za mm, e, transport jedinica za strateška implikacije i želim još ne govoriti nešto o rokovima. Dakle, e, oni su vrlo strogi. 15 dana može proći od e, pripreme e, takve jedne snage do prvog dolaska na sam teren. Ali moramo uzeti u obzir da sve ono što prethodi koncepciji strateškog e, upravljanja da tu nema vremenskih ograničenja. Imamo brze postupke u kojima se jednostavno samo opisuje koji su postupci apsolutno nužni, ali se ne kaže ništa o njihovoj duljini. Između koncepta upravljanja krizom i e, odluke vijeća Moramo uspostaviti operacijski plan te moramo pripremiti naše snage. A to je moguće samo s bojnom skupinom. Podsjećam vas da sada imamo još e, puno strože rokove u NATO savezu gdje se predviđa da e, se može dati nalog za pokret u roku od tri dana. Tri do pet dana e, rok za pokret je nešto što e, košta odgovarajuću svotu države članice. Isto tako, nakon toga ima vrlo zahtjevni rok za e, to da preostale snage dođu na teren. Korištenje takve bojne skupine nešto može samo pratiti brzo donošenje političkih odluka. Bude li nam trebalo dugo da se politički odlučimo što treba napraviti, a nakon toga tražimo da dođe do razmještanja vrlo brzo, vjerojatno ne bi smo e, mogli udovoljiti žurnosti na terenu. Postoji jako dobar primjer za brzo donošenje odluka i razmještanje kao što je bilo u Središnjoj Afričkoj republici, ali nakon toga to nije bilo popraćeno korištenjem bojne skupine. Cijelokupni rok bio je 18 dana. Dakle, od trenutka da se pokrene koncept za reguliranje kriza do razmještanja na terenu prošlo je još dodatnih dakle 18 dana. Bez obzira na to želim naglasiti da primjer Srednjoafričke republike vrlo jasno pokazuje da u Europskoj uniji brzo djelovanje moguće. Isto tako možemo planirati vojne aspekte uključujući i planiranje početnih operacija u vrlo kratkom roku koji je čak i manji od pet dana. Naglasit ću nadalje prednosti bojne skupine koje nisu vezane za brzu reakciju. Bojna je skupina jako dobra za suradnju među državama članicama za dodatno motiviranje razvoja naoružanja i opreme kao i za e, uvježbavanje snaga. Na koji način se bojna skupina može koristiti? Vrlo jasno kao početna snaga za izlazak na teren. A e, nedavno, prije dva mjeseca, je skupina zemalja, Vajmarska e, skupina, e, izradila dokument o korištenju bojnih snaga za početno razmještanje na E, bojno polje i odnosno na teren, uključujući i postupke certifikacije u Europskoj uniji. Mogli bi se također koristiti kao za e, ad hoc jačanje u operativnim situacijama e, kada i operacija već u tijeku ili kada treba doći do izvlačenja vojnih snaga s terena. Može se privremeno koristiti kao tranzicijske snage vezane za početno razmještanje. Kao što znate, nikada nismo koristili bojnu skupinu, ali smo dali e, vrlo dobar primjer za takvu e, tranzicijsku snagu e, kada je došlo do tranzicije između snaga Afričke unije i snaga koje se sada oformljuju, snaga Ujenjeroda, u i oko Bangija. A isto tako bojna se skupina može koristiti kao snage pričuve u e, jeku operacija koje već traju. Primjer iz Bosne i Hercegovine je e, onaj gdje se svako toliko to spominje, ali se e, nije još ništa odlučilo po tome, ali to nije dio koncepta bojne skupine. E, moram reći da kada se radi o tome kakva su očekivanja bojne skupine, E, bojna skupina ograničene veličine ima ograničene kapacitete. Ne može se dakle koristiti u svim situacijama. Međutim, može biti vrlo korisna, bez obzira na to. Većina bojnih skupina koje mi imamo nisu e, različitih kapaciteta, dakle moramo, nisu iz različitih rodova vojske, dakle moramo ih kombinirati s pomorskim i zrakoplovnim snagama. S vojnih i strateškog stanovišta uvijek moramo odmah početi razmišljati o tome što će se događati kasnije i te e, e, snage moramo predvidjeti odmah čim se pokrene misija bojne skupine, u protivnom će situacija će biti prekasno. Moramo također imati e, uvježbane snage koje se mogu prilagoditi za različite situacije, na primjer e, za izlazak na teren gdje je posebno hladno ili posebno vruće. Europska služba za vanjsko djelovanje, a djelomično e, EU vojno osoblje moraju naći neka ograničenja. Mi smo započeli sa zvijenjih vojnih koncepata i tražili smo od država članica da negdje da tu pridonesu. Što znači zapravo da mi e, širimo granice djelovanja bojne skupine. Dakle, nešto više od bojne skupine, a nešto manje od normalnog e, prikupljanja snaga. To nam omogućuje da e, dodatno naoružanje i opremu skupimo iz područja pomorskih i zrakoplovnih snaga. Države članice tome pridonose, a cilj svega morao bi biti fleksibilnije i e, modernije korištenje bojnih skupina, tako da ih možemo koristiti bolje u različitim situacijama koje mogu biti šire ili konkretnije. Poboljšali smo također rano uzbunjivanje zapovjednog lanca i čelnika bojnih skupina. Što to u praksi znači? Prije perioda pripravnosti i za vrijeme perioda pripravnosti zapovjednici bojnih skupina upoznati su s našom sadašnjom procjenom situacije i to svugdje u Europi uključujući naravno i na sadašnjim e, oper, terenima za operacije. Osim toga, stalno e, ih obavještavamo o političkim aspektima koje organizira okvirna skupina. To se zove POLEX e, kojeg smo započeli prije pet godina. Tada je to napravila Ujedinjeno kraljevstvo. Tada je to bila e, država koja je imala okvirno e, zapovjedanje, a nakon toga je recimo i Švedska to organizirala. To ukazuje na potrebu da se političke odluke donose rano i da se poboljša rano upoznavanje sa situacije. U okviru konteksta iz Atene sadašnji smo aranžman produljili za dvije godine, a taj sadašnji dogovor znači da strateško e, prevoz zrakom ide ne bude plaćen od strana svih Dakle, e, da se ima 60% iz vlastitog naoružanja i opreme, a 60% iz vanjskog naoružanja i opreme. Tu bih se morao osvrnuti na suradnju između Europske unije i NATO saveza. Potrebno nam je više zajedničkih normi to bi bilo jako dobro da imamo zajednički postupak certifikacije, a isto tako bilo bi jako praktično da snage e, zajedno, da se snage zajedno uvježbavaju. I e, to će se zapravo i dogoditi djelomično u u okviru sadašnjeg e, pripreme vježbi sada u okviru grupe iz Višehrada. Što još možemo dodati što se tiče Hoćemo imati sada jednu četvrtu fazu? Vjerojatno ne, osim ako jedna značajna velika država ne dođe s jednim velikim e, cjelokupnim paketom. Do toga se nikad nije još e, došlo, ali ne mogu to isključiti. Što se tiče generiranja, odnosno prikupljanja snaga, to u potpunosti ovisi o tome koliko su države to spremne načiniti. A postoji barem <clears throat> teoretska alternativa u vidu članka 44. E, ugovora, ali za sada ne znam u kojoj mjeri države članice su spremne prihvatiti 44 član kao e, temelj za brze reakcije. Zaključno mogu reći da je brzi odgovor složeno područje i puno je šire od samih bojnih skupina. U okviru e, toga ipak bojne skupine ostaju vrlo vrijedan instrument Međutim, bojna skupina nije nešto što se može primijeniti na sve zadatke i zadatke svih veličina. A e, nadalje, sama mobilizacija mora odgovarati želji država da nešto naprave. Hvala lijepo, gospodine generale, ali Sada otvaramo diskusiju, a vi ćete gospodine Štetina, kako sam shvatila, uzeti riječ jer nemamo trenutno našeg koordinatora iz kluba zastupnika Pučana. Izvolite. Hvala lijepo. Ako možete, molim vas, stavite svoje slušalice jer ja ću govoriti češki, na češkom. Inače sam vaš susjed i potičem iz Praga. Htio sam reći da sam imao bratića koji se zvao isto vi. To je zapravo jedno tipično češko prezime generale Vos od Sobe. I možda je moguće da smo vi i ja neki daleki rođaci. Ali nije se to jedini razlog zbog kojeg se mi zapravo dobro razumijemo. Ima i drugih. A sada imam jedno pitanje. Mi smo raspravljali ovdje već mjesecima u ukrajinskoj krizi. Gospodin Porošenko je nedavno rekao da bi pozdravio sudjelovanje, odnosno suradnju ukrajinske vojske sa evropskim oružanim snagama. I sad nisam točno shvatio i nikada što je pod tim podrazumijevao. Stoga moje pitanje da li postoje takve snage u Europi koje bi mogle izgraditi takvu, uspostaviti takvu suradnju sa ukrajinskim oružanim snagama, da to budu zajedničke vježbe i da se to smatra onda da su to evropske oružane snage. Ja sam mislio recimo na vojne vježbe i znam da postoje neke da se upravo pripremaju takve jedne vojne vježbe u okviru NATO, a pa će NATO jedinice skupa sa Ukrajinom ali sad je moje pitanje da li su tu postoji nešto što su evropske zajedničke snage koje bi tu mogle predodati dodati i sudjelovati. Hvala vam i s moje strane, gospodine generale. Ja imam samo, na vaše prezentacije, ja imam samo nekoliko sitnica koje bi volio da se razjasne. Shvatio sam da kad imate jednu jedinicu koju trebate uvesti, onda još već pripremate još tri morate imati da možete rotirati i da bi vam vaša borbena skupina mogla funkcionirati. Vi ste odmah rekli da morate, čim jednu stavljate, mislim imate pripremljeno, morate još imati tri za rotaciju da mogu one funkcionirati. Dakle, to isto ima veze sa političkim odlučivanjem, nedvojbeno. Drugo ste rekli da borbene skupine nisu univerzalno primjenjive, ne mogu se baš svuda ugurati, ja se s tim naravno slažem. E sad, Pitanje je da li vi predviđate da će doći do nekakvih situacija u kojima ćemo mora donijeti odluku da koristimo našu borbene skupine, ali onda ćemo biti blokirani pa nećemo ih moći koristiti na nekoj drugoj strani, pa ćemo i ne bismo, i ne, ako njih jedan puta koristimo ne možemo više pribjegavati isključivo političko-diplomatskim sredstvima. Pa sad je onda pitanje nećemo li onda možda ipak ustuknuti i to žrtvati ili šta ćemo naprijed. Još nešto zatim. Da li je ovo je dakle komponenta koju, o kojoj, dakle kako će ko sudjelovati u borbenim skupinama odlučuju same zemlje članice. To im ne može vijeće od odozgo ovaj, to diktirati. Ja pretpostavljam da parlamenti dotičnih zemalja članica moraju ratificirati odluku vlade tih zemalja da sudjeluje u nekom omjeru, nekoj kao jedna od komponenti u zajedničkoj borbenoj skupini. Zatim još jedno pitanje, vi ste spomenuli onaj nordijski prvi borbenu skupinu, da imaju posebne aranžmane, da jedni sudjeluju, da imamo više rodova vojske, da imamo zračne te druge jedinice. Ali sad problem? Je li bi vi više volili recimo u neku operaciju poslat radije sjevernjački borbenu skupinu ili južnjačku? To isto tako malo zapravo mijenja situaciju, jer vjerojatno bi oni bili prvi koji moraju uskočiti ako se kreće u neku operaciju, a onda bi ove idući mogli se malo još pripremiti, imati vremena da dođu u rotaciju ispomoć ili zamjene. I na kraju, rekli, govorili ste o nacijama koje daju okvir za pojedinu borbenu skupinu koje, a druge onda ulaze sa svojim komponentama. Jedna nacija daje cijeli okvir. E sad, pitanje možda bi to Evropske unije mogli drugčije riješiti, recimo da E, Evropska unija pomaže kod stvaranja tog okvira, ne pojedine zemlje. Hvala lijepo, a sada gospodin Van Houten. Hvala lijepo generalu Volsobeu. Vi ste naravno krajnje dobro maksimalno dobrodošli ovdje, ali vi kao vojni, visoki vojni časnik ćete uvijek ispuniti zadaću koja vam se dade. Međutim, mi vam želimo jedno zahvaliti na prezentaciji. Dakle, taj pojam borbene skupine da ljude ne bi to zapravo krivo odvelo. To nije evropska koncepcija, Europa je samo posudila te ideje. To je zapravo jedan britanska koncepcija za jednu taktičku vojnu skupinu koja se polivalentno, koja se počela koristiti 70. godina. Vi se sjećate već ono kako smo krenuli sa u EU uniji razmatrali da bi imali još unutar VU-a tisuća ljudi koje možemo svuda raz, rasporediti u hitnim situacijama, kriznim situacijama. Onda se te kasnije prešlo zapravo na jednu koncepciju borbenih skupina koja je u biti relativno jedno jedno bezazleno relativno i nedužno sredstvo koje se još nije nikad ni koristilo baš ali mi nemamo, Europa nema nikakvih dodatnih vojnih kapaciteta. Kad ljudi čitaju o borbenim skupinama, onda misle da su one dodatni dodatne jedinice uz neke postojeće oružane snage, a nije tako jer mi imamo samo njih i nemamo. Imamo oružane snage u našim zemljama članicama ili imamo naravno ono što se stavlja NATO na raspolaganje i s čim NATO postupa, a Europa ima de facto samo te borbane skupine koje kad dođe do krize se nikad zapravo ne koriste. A jedinice za brze odgovore naravno dolaze uvijek prvo od onih sposobnih nacija koji su u mogućnosti to postaviti, pa onih koji su voljne i na kraju priče samog NATO-a. NATO ima oko 5000 vojnika u tim zajedničkim snagama i to su ili specijalne jedinice ili zračne jedinice i te elementi tih jedinica se mogu u roku od 48 sati rasporediti na područje, nakon što se donese politička odluka, na područje gdje je došlo do neke krize recimo. Pa onda bih predložio da sad znamo da su te borbene skupine zapravo da barem budemo svjesni, to predlažem da to jedan nema neke posebne snage iza toga i ne daje neku mogućnost Europi da, da vojno djeluje. I ako govorimo o zajedničkoj sigurnosnoj politici i onda znamo da bi se naše zemlje više trebale fokusirati na ono što je najvažnije, a to je NATO, a ne da im tu pozornost skrećete na ne, recimo ove borbene skupine. Jer za 20 e, naših zemlje članice Europske unije su i članice NATO-a. Prema tome, možete sudjelovati koliko god želite i koliko god često i u kojem god omjeru želite u nato ovim vježbama. I mi zapravo ne treba ni jedan drugi mehanizam ni struktura za osiguranje naše sigurnosne i obrambene politike zajedničke u Europi. i možda bi mogao imati kao jednu dodatnu funkciju naše borbene skupine o kojima vi govorite, uz ono raspoređivanje temeljno NATO-a. Hvala lijepo, gospođa Sabajas. Mislim da morate i vi se staviti ponovno slušalice jer ja dolazim iz Švedske i govorit ćeš na švedskom. Inače, prije sam bila u švedskom parlamentu jedna od zastupnica koja je odlučivala o proračunu za obranu u švedskom. Pa onda i mi je jako drago čuti da je ovaj nordijski, nordijska borbena skupina pod švedskom vodstvom tako uživa tako visok ugled, jer se čini da zbilja onda sav taj silni novac koji smo onda izdvajali za to nije bačen kroz prozor, nego je da je nešto i se uspjelo postići, jer borbene skupine su jako, jako skupe za one zemlje koje u njima sudjeluju ili daju njihov okvir. Stoga se mislim i na političkoj razini već više puta po inicirala diskusija da li ih uopće želimo ili ne, baš zato je tako puno koštaju. A u Švedskoj je postojala ta diskusija i još uvijek se vodi. A ja imam nekoliko specifičnih pitanja na vas sad, gospodine generale. I to, u vezi dokumenta koji je odaslan i u kojem se govori o pet različitih mogućih scenarija. Tamo se oni opisuju. Pet mogućih scenarija za situaciju kada bi mogla ili trebala biti potrebna vojni odgovor, vojna reakcija. Znači da se neposredno šalju vojnici. Ali nije sasvim dobro objašnjeno kako mislite različite sukobe razriješiti i kako bi tu mogle naše borbene skupine igrati neku važnu ulogu. Zatim, možda niste... Možda nismo vidjeli dovoljno napisano u tom tekstu što se tiče onog posla naprijed. dakle strategija onog što radimo prije nego što se donese odluka da se vojska rasporedi, odnosno da se borbane skupine pošalju na lice mjesta, plus onoj strategiji za kasnije, kad se one povuku, šta onda učiniti kad nakon jedne takve misije, kako tu spriječiti ponovni nastanak kaosa. Zatim, objašnjenje ovog brzog donošenja odluka. Kako to točno funkcionira i kako se točno odvija? Jer očito da je tu vrlo bitna jedna politička procjena. Ali kada se brzo reagira kod kriznog menadžmenta, onda možda to treba preskočiti iz, jer mora ići brzo. Zatim, kak, a kako bi onda kako mi tu shvaćamo. Međutim, kako dolazimo onda do vojne intervencije ako nemamo iza toga političke odluke? U načelu, kako ćete to onda pravdati? Da li je to uopće moguće? Zatim, još jedno pitanje u odnosu na nacionalne parlamente i procese odlučivanja tamo. I njih se mora pitati naravno unaprijed da oni odobre, da ratificiraju tu odluku da se vlastite nacionalne e, jedinice šalju u neku zemlju na neko krizno žarište. I mislimo da je to jako bitno jer napokon parlamenti kao zakonodavna tijela u dotičnoj zemlji su oni koji snose odgovornost zato šta će biti kasnije. Na kraju priče, političari snose odgovornosti, ali baš o, zastupnici parlamentarni moraju to onda odobriti. Stoga je vrlo bitno da to sve korektno od samog početka do kraja prođe. Je to uvijek predviđeno da imate dovoljno vremena za to i kako to rješavate? I potom, da li ste sigurni da sa primjenom takvih borbenih skupina ili tim odlukama koje su o tome donesene, zaista možete riješiti sve probleme, a da pritom ne morate da možete zaista riješiti sve probleme i što će biti kasnije. Hvala lijepo. Sada gospodin Pansovenski. Hvala vam. Mene zanima ovo prijelazno rješenje koliko bi to prijelazno rješenje koje vi tu predlažete ovim dokumentima bi moglo trajati u toj našoj totalnoj formaciji tih borbenih e, skupina i njihovom mogućnosti da se raspoređuju. Vi ovdje govorite da u siječnju 2006. je 15 malja potpisalo ugovor sa sa jednom e, filijalom volgarske, ruske e, velike korporacije koja je smještena u Leipzigu i s njima ste potpisali dakle ugovor o tom do prebacivanju, dakle jednom dijelu logističkih zadataka prebacivanja vojnika na terene. Sad mislim kad bi mi sutra morali prebacivati vojnike na, u Crnomorsku regiju i za to trebali su postojeću logistiku, ne znam u kojoj mjeri bi to zapravo bilo uspješno jer meni je prilično šokantno da vidimo da naše EU borbene skupine ili dijelovi NATO-a ovise o jednoj ruskoj korporaciji, njihovoj filijali, da im da zrakoplove za prijevoz i zračni most, da mogu svoje snage, naše vojnike i skupa sa cijelim opskrbom i logistikom prebacivati recimo sutra u Crnomorsku regiju ili u ruski interesni ili čak njihov teritorij u blizinu. Kako vi to možete objasniti? Kako to se uklapa u današnjoj situaciji? Kako to funkcionirati može? I kakva je današnja procjena? Vaša današnja procjena ruske strategije i trenutni odnosi između NATO, Europske unije i Rusije. To bi bila moja pitanja. Hvala lijepo. Generale, i ja vas želim postaviti, jednom želim postaviti jedno pitanje. Vrlo hipotetsko. Kako biste opisali potencijalne situacije u kojima biste trebali jedinice za brzi odgovor i brzu reakciju Europske unije. I kako bi izgledao uopće ta operacija gdje ih morate hitno rasporediti, uopće hitno koristiti. Ja svačam da vi trenirate i educirate i stvarate kapacitete za brzo donošenje odluka i trenirate također educirate kadrove u zemljama članicama za moguće sudjelovanje u takvim korpusima, u takvim e, borbenim skupinama. Ali čisto hipotetski, gdje vidite mogućnost da postignete zapravo balans i da mm, donesete, kao što smo shvatili, jednoglasnu odluku koja je potrebna prije nego što nešto rasporedite takvu jednu e, skupinu. Čak i s NATO-om smo imali problema, kako sam, koliko znamo i kako su kolege ovdje već spomenuli. I koalicija onih e, voljnih je uvijek jedna popularna formula da se to zove koalicija onih zemalja koje su voljne i žele sudjelovati pa se one druge recimo ne spominju ili nisu nužno involvirane. A kako vi zapravo nalazite mogućnost i kako realizirate to da možete dobiti suglasnost, odnosno da uopće se donese odluka i da, vas, i da možete rasporediti borbenu skupinu? krenut u akciju. Hvala vam lijepo na pitanjima, hvala vam na ovim jako dobrohotnim riječima vašeg uvoda. Odmah ste me podsjetili sa svojim češkim jezikom na Prag, a moja obitelj zaista dijelom potiče iz Praga isto. Dakle, da se osvrnemo na pitanja, pitanje Ukrajine. Vi znate da nema političkog odluke još za sada na evropskoj strani, nije donesena odluka da se krene sa vojnim sredstvima i dakle da se vojna dimenzija unese u rješavanje ukrajinske krize. Međutim, unatoč tome imamo neke države koje bilateralno u različitim stupnjevima podupiru Ukrajinu. A među njima su, među tim mjerama potpore su čak i predviđene zajedničke vojne vježbe. Ali, na stranu to, mi imamo jednu stalnu suradnju s Ukrajinom, koja je vezana za zajedničku obrambenu i sigurnosnu politiku a kao što znate, Ukrajina je bila i još uvijek jest dobrim dijelom zemlja koja pridonosi našoj zajedničkoj sigurnosnoj i obrambenoj politici Europske unije. Tako da je to od uvijek bila baza naše dobre suradnje. Međutim, mi smo u cijelosti svjesni i u cijelosti razumijemo da Ukrajina ima ozbiljne teške probleme, pa onda ne može baš sad isključivo našoj zajedničkoj sigurnosnoj obrambenoj politici pridonositi. Mi smo svi svjesni toga da su potrebe i zahtjevi Ukrajine za suradnjom u, na području naoružanja bili nedavno još e, pregledavani, istraživani, provjeravani unutar Evropske unije naših institucija i da smo gledali to, te zahtjeve u čitavom kontekstu smo sagledavali. Nema još odluke o tome, ali nije donesena. Međutim, mislimo da recimo kod te vojne suradnje bi možda mogli nešto nadograditi na već postojeću suradnju i neku misiju odaslati u Ukrajinu. Ali kažem, još nije ništa odlučeno. Gospodin Pasko, vi ste me pitali za rotaciju borbenih skupina. Rotacija kao takva nije planirana za same borbene skupine, ali naravno Moramo planirati naime na puno duže razdoblje nego samo razdoblje kad se neposredno koristi bar borbene skupine. Jer mi nema, nema koristi da se razmišljamo o strategiji izlaza nakon četiri mjeseca. Ali od samog početka nije riječ samo o borbenim skupinama i nije samo o vojnim snagama, nego je poanta o tome da imamo jednu mješavinu svih angažmana i doprinosa Evropske unije naših napora koji bi trebali od samog početka zapravo definirati, odrediti izlaznu strategiju nakon neke krize. Naravno, ako želite održati neku, neku snagu, oružanu snage na nekom licu mjesta gdje se to sve događa, ta kriza odvija, onda naravno trebate rotaciju predvidjeti sa imate puno više rezervnih snaga. Naravno da bi u toj nakon četiri mjeseca se broj vojnika predviđenih snaga morao promijeniti. Možda bi to išlo i uz pomoć NATO-a samo, ali to bi sasvim sigurno će imati snage ove posljedice odrazit se na buduću snagu europskih tih jedinica. To je sigurno. Sad, eskalacija. Ne bih rekao da je odluka o tome hoćemo li ili nećemo koristiti E, borbenu skupinu da je tu odluku zapravo u prošlosti naše zajedničke sigurnosne politike blokirala e, strah da ne dođe do nekakvih otvorenih e, otvorenih kriza ili sukoba. Ne, mislim da nismo mi ti koji su blokirali. Blokirala je zapravo nacionalno razmatranje i procjena rizika i pitanje da li su u stanju zapravo izvršiti te zadaće, da li su već tako daleko. Recimo 2007. je to bila recimo jedna operacija koja je bila, za koju je potrebna bila samo brigada čitava, a u to vrijeme operativna naša borbena skupina imala snagu jedne bojne, dakle jednog bataljuna, bili su puno premali i preslabi, nisu mogli, nisu bili u stanju reagirati i biti zato ih se nije rasporedilo i ne bi bili u stanju izaći na kraj s jednom eskalacijom krize tih razmjera. I ta, to je jasno. Sad pričali ste o političkim naporima i o političkom zajedničkoj vježbi koju zapravo zemlje članice provode, ali mi smo ti koji tu savjetujemo i ne samo ne govorimo o borbenoj skupini, nego govorimo im i predviđamo i prognoziramo i zapravo im e, pomažemo u donošenju odluka jer im prikazujemo različite moguće scenarije onoga kako se nešto može razviti. I zemlje članice zapravo tu same donose odluku, ali uz našu asistenciju, da tako kažem. A pitanje koje ste vi postavili između sjevernog i e, mediteranskog aspekta, naime sjeverno borbene skupine i ovih južnjačkih, je vjerojatno daleko e, više trikova zapravo u sebi nosi političkih mogućih značenja nego što bi to samo gola vojna, vojna razlika bila. Kako ste i sami postavili, toga ste svjesni. Mi smo početkom godine već vodili jednu veliku raspravu među našim, na razini naših visokih dužnosnika i direktora unutar naše vojne komponente i pričali smo o tome kako izgledaju ti naši borbene skupine. A šta nas je potaknulo na to? Upravo te razlike za kojim ste vi pitali. Ali postoje u svemu tome jedan veliki politički rizik ako unutar naše same zajedničke politike stvorimo te zapravo prekide i, odvojimo se i puknemo na više mjesta ukoliko nastavimo sa tim razlikama među našim predviđenim borbenim skupinama. Naravno da je predviđeno da neke zemlje rade samostalno. Imamo tu vezu sa člankom 44 koji mu daje provnu osnovu, ali isto tako je to i dosta kontroverzno, jer je pitanje političke potvrde. Da li će ono biti ex post za jednu akciju koja je već provedena? I to je zapravo temelj diskusije kako dati e, zemljama članicama mogućnost sudjelovanja i pravnu osnovu za to. A još jedno pitanje koje je postavio kolega Van Houten. Priroda borbene skupine i koncepcija toga, to je vojni koncept. To je jasno i to je vojni termin borbena skupina, a ne ni malo politički. Ali da objasnimaš nešto. Zajednička politika se bavi velikim područjima u kojima zapravo u tim novim područjima u koje mi ulazimo moramo stvarno imamo nova, nove stvari s kojima se nismo do sad bavili. To nije samo vojno pitanje, nego recimo i edukacija i savjetovanje. I mislim da smo tu vrlo, vrlo uspješni zadnje troškovi. Što se tiče ovog pitanja troškova, mogu potvrditi da mehanizam za te ne trebao je se opširnije baviti time nego što je to bilo slučaj s Varšavskim. E, što se tiče ovih scenarija, da, imamo scenarij ispričavanja sukoba, no ne kažem nužno da borbena skupina može imati igrati ulogu u takvom scenariju, ali takav scenario se može pretvoriti i eskalirati u situaciju kojoj je bilo dobro da se e, posegne za brzim reakcijama, brzim odgovorom e, europskih snaga i da se dakle treba brzo odgovoriti. No, ponavljam, što god mi radili sa vojnim instrumentom u europskom kontekstu, to je već od samog početka uključeno jedan pun, u jedno puno šire općenitije političko razmatranje i to kroz razgovore koji su tijeku na, imajući na umu e, sastanak e, od vijeća ministra poslova imamo dakle taj sveobuhvatni pristup koji je razmatranje e, kako sve te instrumente objediniti i to je dakle način da se odbije od posezanjem za oružanim snagama, a ne suprotno stvar mora biti jasne, Naravno, to je jedan jak poticaj da se konačno koriste borbene skupine, što je razumljivo. Ali volja za korištenje borbenih skupina ne smije i ne treba postati odlučujući faktor za političku volju Europske unije. Jedno se s drugim može pomiriti i treba ali na primjer vojno prisustvo u određenom terenu ne smije biti definirano većinom e, borbene skupine ona može, može, može biti dovoljna jedna borbena skupina, a može i biti potrebno i više. I to je isto tako pitanje, nadovezujem se na vaš pitanje izlazne strategije. To nikad nije e, čisto vojno pitanje, to je kombinirano uvijek. Iz vojne točke gledišta to može biti kombinirano sa drugim snagama, ali u Srednjoafričkoj republici to je nešto što je uključeno u puno šire e, šira razmatranja kao što je u Bangiju, u Srednjoafričkoj republici, u e, tu imamo pa, djelujemo zajedno sa Ujedinjenim narodima gdje mi, Europska unija, e, preuzimamo jako veliku ulogu, a što je vrlo različito od, onoga što smo ranije radili. Dakle, evo, uspijemo preći e, na taj vojni izvršni, svojno izvršne e, uloge na neizvršnu ulogu. Ja mislim da je to dobra, dobra ilustracija strategije izlaza a što se tiče isključenja onih e, elemenata pličkog odlučivanja kako bi se brže djelovalo, to spominjalo, pa kao prvo nikad nije bilo e, nikakva govora da se eliminira političko donošenje odluka. Naravno, do toga ne smije doći, ne može doći. To, mislim, moglo bi ako vijeće tako što odluči, ali politički razmatrano mi smo, mi smo prije dodali e, elemente poput PFCA, ali to je nešto temeljeno na odlukama. Zatim tu imamo razmatranje strateških opcija, izradu strateških opcija, to je nešto je nužno, ali može se i drugačije postupiti ukoliko je potrebno brzo djelovanje. Dakle, moramo puno više toga napraviti na izradi koncepta za upravljanje krizom i zatim drugačije djelovati naknadno. Prelazim na ulogu nacionalnih parlamenta. Mislim da oni igraju svoju ulogu, jako iskreno govoreći iz vojne perspektive, to jest naravno poteškoća što se tiče e, vremenskih rokova, da moramo razmatrati ne samo činjenicu da se mora e, utrošiti nekoliko godina možda da se dođe do vojnih snaga, e, a onda još ako dođe neke situacije kada moramo posegnuti za snagama, dakle kad dođemo do tih snaga, to opet moramo postaviti pitanje za vojne snage, e, države članice da li su spremne pokrenute vojne snage koje smo obučili i opremili. Dakle, idealno bilo da taj postupak bude nešto što će se desiti između usvajanja kriznog koncepta i odluke pokretanja jedinica. Zapovjednik može pokrenuti takve operacije samo ako je siguran da na raspolaganju ima dovoljno jedinice. U ovom slučaju na raspolaganju jedinice potrebne za borbene skupine. Znam da u većini država članica imaju na nacionalnoj razini e, iz e, postupke koji su zadovoljavajući, ali to jest, e, to jest još uvijek izazov. Što se Salisa tiče, evo nadvezat ću se na onu, mm, na ono privremeno što ste spomenuli. Da, to jest privremeno i komercijalno rješenje, dakle imam ugovori za toga svega, za sad su oni ispoštovani u potpunosti. Mi smo ovisni o toj vrsti e, letjelica za sad, jer nema veliki broj različitih letjelica na svijetu koje e, zadovoljavaju te e, karakteristike koje zadovoljavaju ti Antonovi. Mi nismo u potpunosti ovisni o njima imamo i druge resurse koji mogu koji mogu se naći u Eindhovenu u europskoj e, zračnoj bazi i e, imamo isto tako i koordinacijske mehanizme koji su u Eindhovenu i to je nešto što prevazilazi okvire Salisa uveliko. Dakle, imamo tu i druge mogućnosti. I vi ste predsjedavajuća postavili pitanje o potencijalnom e, ratištu ili mjestu sukoba. Evo, kao što sam spomenuo, Srednjoafrička e, republika je jedan dobar primjer. Tu imamo prave rokove, odgovarajuću veličinu borbenih skupina. imamo brz politički postupak, brzo političko planiranja, a onda je došlo do političke odluke da se ne poseže, da se ne koriste borbene skupine. Bez zalaženja u pojedinosti, uz vaše dopuštenje, ja vidim tu mogućnost da se koriste borbene skupine, bilo tu u drugdje u budućnosti, kao glavnim dobavljačima, a ne kao jedinom rješenju. Dakle, tu se nadovezujem na ovo pitanje, švedsko pitanje. Dakle, on, e, borbene skupine nikad nisu jedino rješenje. Jedan je aspekt e, koji često analiziramo sa zapovjednicima borbenih skupina, a tu se radi o intervencijama u situacijama gdje je u tijeku jedna misija koja je suočena sa e, poteškoćama uzrokovanom deskalacijom, na primjer to e, kada treba doći do e, evakuacije. To može podržati borbena skupina, na primjer. Hvala. Generale, želim mi se vratiti na pitanje koje sam ranije postavila i koje se tiče Salisa i Antonovljevih transportnih zrakoplova odnosno zrakoplova za transport Antonov, oni su jako dobri, ali njih se proizvodi u biti u Ukrajini. Čak sam vidjela fotografije nekih Antonova u Bangiju sa ukrajinskom zastavom i to mi dosta zbunjuće bilo Dakle, ne mislite li da mm, bi, moglo, da bi se moglo revidirati postojeće ugovore i razmotriti neke drugačije mogućnosti zbog e, režima sankcija koje smo na, nametnuli, jer moramo nekako pokazati da podržavamo tako ponašanje. Mislimo da je ovo bilo dosad uspješno i vjerojatno je vrijem, pravo vrijeme i pravi trenutak da se ponovno razmotre ranije odluke. Izvolite, imate riječ. Što se banke tiče, to mogu potvrditi. To su na, zrakoplovi, ukrajinski zrakoplovi pripadaju Ukrajini, tako da imaju svoje zastave i to su, to su ugovori država članica, dakle nema europskih ugovora. Naravno, mogli bismo se mi obratiti državama članicama, ali to se onda radi o državama članicama koje trebaju odlučiti tako što ne bi bilo lako za veliki broj država članica da se povuku iz nečeg što su već sklopili, mislim iz ugovora koji su već sklopili, jer kao što rekoh, na strateškom zračnom prijevozu imamo određene uvjete koje je teško zadovoljiti i to je jedan od ključnih prioriteta s kojim smo suočeni u svakom slučaju. I nadam se da će i europske države članice na europskoj razini e, moći riješiti taj problem s kojim smo suočeni svi. Da li se još netko javlja za riječ? Ukoliko ne, generale, najljepša hvala. Na vaše nazočnosti. Želim objestiti zastupnike i goste da prije održavanja Europskog, sastanka Europskog vijeća u lipnju da ćemo imati na sastancima pododbora a brojna pitanja koja se bave zajedničke sigurnosne i obrambene politike i imat ćemo prigodu raspravljati o brojnim pitanjima s tim u vezi nakon sastanka ministara obrane, jer i oni imaju važnu ulogu u tome svemu. Dakle, ponovno vam zahvaljujem generale i zahvaljujem svim zastupnicima. Podsjećam vas da je sljedeći sastanak u ponedjeljak 20. travnja u poslijepodnevnim satima. Nadam se da ćete moći nazočiti, a ovim zaključujem današnji sastanak. Hvala.